einen wunderschönen guten morgen sehr verehrte kolleginnen und kollegen! ich eröffne die sitzung des heutigen. dobro jutro dragi kolege nastavljamo sa sjednicom. na samom početku želim najaviti da su španjolske vlasti priopćile predsjedniku da je ukinut imunitet zastupniku Josu i sukladno pravilima to će biti upućeno odboru Libe. I sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je usmeno pitanje komisiji strategija od polja do stola, ključna uloga poljoprivrednika i ruralnih područja. Kao što vam je poznato, moći ćete se upisati i elektroničkim putem na popis govornika kao i za spontano javljanje za riječ. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Gospođo povjerenice, poljoprivreda je patnja. To je strast, to nije bilo kakav posao gdje idete u ured kako biste donesli kući nešto novca i nahranili obitelj. Ne, poljoprivrednici imaju misiju poziv. Oni žele proizvesti visoko kvalitetne proizvode i žele opskrbiti potrošače najboljim prehrambenim proizvodima i žele također razvijati svoje gospodarstvo i to u tolikoj mjeri da ga mogu ostaviti i sljedećim pokoljenima. Vrlo često imamo povijest cijelih pokoljenja vezano za jedno obiteljsko gospodarstvo koje se prenosilo s koljena na koljeno. Ispričat ću jedan primjer, vlastiti primjer koji će to prikazati. Ja imam 42 godine, za sobom imam 30 godina rada jer sam radio na gospodarstvu svojih roditelja i to od malih nogu. Ja sam muzao krave, radio sve poslove na gospodarstvu. Ukratko pomagao sam u tome da se to gospodarstvo jednoga dana može razviti i proizvoditi najkvalitetnije proizvode. I to je bilo teško kada su drugi odlazili na more ljeti i ja sam morao pomagati kod žetve. Ali to je bilo moguće ne samo što smo bili svjesni toga da naši sugrađani, suseljani imaju poštovanje prema onome što radimo i upravo to poštovanje, to uvažavanje nedostaje. I tako i u našim političkim raspravama o poljoprivredi moramo paziti na to da zaštitimo poljoprivrednike, da e, razgovaramo s njima, ne samo da im prodikujemo o klimatskim promjenama i sl. i da im kažemo da rade sjajno, ali da mogu i bolje i da ih dovedemo u mogućnost da to oni čine. I stoga ćemo nastojati izbjeći to da ne stvorimo čitav niz propisa, nego da izdvojimo poticaje za klimatske promjene kako bi poljoprivrednici bili u stanju stvarati više humusa za klimatske promjene i također da proizvode poljoprivredne proizvode uz odgovarajuće poticaje, a ne uz zabrane. I zato ulazimo u raspravu jer u Europi već imamo najviše standarde zaštite okoliša i e, štitimo naše poljoprivrednike sa europske razine. Zato postavljam e, pitanje kako ćemo e, uspjeti to da nas ti drugi u svijetu slijede, da slijede naš primjer. Trebamo stoga stvarati sporazume o standardima e, proizvodnje i standardima razvoja. I također se mora postaviti u središte poljoprivrede e, još jedno pitanje. Dakle, i potrošači se moraju u to uključiti. Ako želimo oblikovati ovaj proces e, transformacije, trebamo i promjenu mentaliteta potrošača. Kada u mojoj zemlji 72% potrošača kaže da žele više dobrobiti životinja, više klimatskih e, e, propisa za zaštitu od klimatskih promjena i da su spremni za to e, platiti 10% više. Dakle, treba nam jedna europska politika koja će to omogućiti ali i na potrošačima i potrošačicama je u Europi biti spremni da plate više za takve kvalitetne proizvode. Ja sam e, prošloga tjedna prisustvovao na skupovima e, poljoprivrednika i mogu vam reći da su poljoprivrednici zabrinuti zbog toga da ih se stavlja u zapečak. Stoga se e, moramo uključiti s njima u raspravu i reći im da oni nisu dio problema nego dio rješenja. I stoga je jedino ispravno da se danas ovdje odigrava ova rasprava i da želimo pokazati da poljoprivredi pripada središnje mjesto u političkoj raspravi. Hvala vam lijepa. Hvala poštovani kolega. Sljedeći e, ima riječ povjerenik Vojšehovski. Hvala vam lijepo predsjednice. I zahvaljujem također svim zastupnicima iz odbora AGRI na organizaciji ove važne rasprave. Znam da su to poljoprivrednici željno iščekivali. Moram vas podsjetiti da ova strategija od polja do stola još uvijek nije u potpunosti provedena. ćemo više spoznaja o tome krajem ožujka, a znaćemo također i više detalja kada se objavi Europski zeleni plan. Riječ je o drživom planu za proizvodnju hrane. Europski poljoprivrednici bi tu trebali imati ključnu ulogu. Strateški planovi će održavati veće ambicije. Također će se ograničiti korištenje kemikalije pesticida te e, gnojiva i antibiotika. Nadalje tu je i precizna i biopoljoprivreda koju ćemo promicati, bolje tlo, bolja kvaliteta zraka, vode i tako dalje. Ukratko možemo reći da će evropski poljoprivrednici morati proizvoditi na održiviji način te da će se promicati zdravlje ljudi i raditi na mjerama za oblažavanje klimatskih promjena. To je vrlo ambiciozno, ali i skupo. Ne možemo poljoprivrednike prepustiti samima sebi. Europska unija i mi svi skupa im moramo u tome pomoći. Deset milijuna poljskih poljoprivrednika omogućuju da 4000 ljudi u Europi ima zdravu hranu. Na tome im moramo zahvaliti, moramo im svakodnevno zahvaljivati na tome da su spremni ostati raditi na svom poljoprivrednom gospodarstvu, da obrađuju zemlju i da uzgajaju životinje, jer takvih je ljudi sve manje. Imamo velikih problema kada je riječ o depopulaciji sela. Sigurnost hrane jednako je važna kao i sigurnost u obrambenom ili energetskom sektoru. Da bismo osigurali zdravstvenu ispravnost hrane, moramo se pobrinuti da naši poljoprivrednici imaju dobre radne uvjeti. To je jedan od ciljeva zajedničke poljoprivredne politike, ali i nekih drugih politika Europske unije. Hvala vam na vašim pitanjima tijekom ove rasprave. Kako će se komisija pobrinuti da ljudi koji žive na selu, uključujući i poljoprivrednike, imaju i dalje važnu ulogu i na koji način će se uzeti u obzir ciljevi i izazove, na koji način zamčiti dostojanstven dohodak poljoprivrednicima i dostojanstvene radne uvjete s obzirom na promjene u političkim strategijama. To su pitanja koje se pitaju i sami poljoprivrednici. Ja sam se nedavno susreo sa mnogima od njih u Hrvatskoj, Njemačkoj, Austriji i Poljskoj. Uskoro ću se susresti sa poljoprivrednicima u Francuskoj i u nekim drugim zemljama. Našao sam se također i sa poljoprivrednim udrugama i oni svi razumiju da je potrebna održivost u proizvodnji hrane tamo gdje to još nije slučaj, gdje postoji koncentracija u sektoru proizvodnje hrane. E, to se naprosto dogodilo zbog ekonomskih okolnosti. Poljoprivrednici su to morali učiniti kako bi preživjeli. I morali su se baviti intenzivnim e, oblikom poljoprivrede. Sada to treba promijeniti kako bi smo se vratili na stvarnu poljoprivrednu, a kako ne bi poljoprivreda postala isto što i industrija. E, ciljevi Europskog zelenog plana i strategije od polja do stola neće se moći postići na silu, slažem se sa gospodinom Linsom. To se može postići samo uz razumnu pomoć iz proračuna Europske unije. Dakle, treba nam e, pravedan proračun koji će se ravnomjerno i pravedno raspodijeliti. Drago mi je da postoji svijest o tom proračunu, ne samo u Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, nego i u državama članicama. Tri ministra iz Njemačke, Francuske i Španjolske, dakle to su ministri poljoprivrede, su dali jednu izjavu i vrlo mi je drago zbog te izjave. U njoj stoji da nam treba više proračunskih sredstava za zajedničku poljoprivrednu politiku. 27. siječnja na sastanku vijeća ministara za poljoprivredu većina ministara bila istog stajališta. Ja također podržavam to stajalište. Trebaju nam dostatna sredstva za ZPP koja moramo ravnomjerno rasporediti, kao što sam već istaknuo. Mi imamo ambiciozne ciljeve u Europskom zelenom planu kao i u strategiji od polja do stola i to moramo potkrijepiti financijskim sredstvima. Potrebna su sredstva i za eko sheme u, u prvom stupu, posebno tamo i u onim zemljama gdje su izravne subvencije niske Zatim potrebno je uvesti mjere e, koje se odnose na dobrobit životinja i zaštitu okoliša u drugom stupu. To je prioritetno područje za drugu skupinu zemalja. Poljoprivrednici moraju biti svjesni i o potrebi da se uvedu održive prakse u njihovu djelatnost, tako da proizvodnja bude manje intenzivna i da se dobrovoljno uvedu mjere za dobrobit. Za to im je potreban novac. Moja uloga da o tome progovorim jer ćemo donijeti neke važne odluke u vezi sa višegodišnjim financijskim okvirom. A to je također povezano sa dostojanstvenim postupanjem prema poljoprivrednicima. Oni nisu problem, oni trebaju biti naši partneri u provedbi zadaća koje su važne za društvo i uvjeren sam da će oni u potpunosti podržati ove velike promjene koje su pred nama. Dame i gospodo, evropska poljoprivreda mora biti održiva, mora biti u skladu sa zaštitom klime i mora biti ekološki prihvatljiva. No, da bi se to postiglo, e, moramo također imati velike ambicije za poljoprivrednike i moramo imati dobre mjere. Hvala, gospodine povjereniče. U ime Pučana kolega Dorfman otvara krug javljanja govornika u ime klubova zastupnika. Izvolite. Poštovani kolege, poštovani gospodine povjereniče, drago mi je što danas imamo ovu raspravu i moramo se za to boriti. Meni se čini neme da neki smatraju da ova strategija od polja do stola e, se e, može i razviti u natoč poljoprivrednicima. Mi smo danas ovdje, ali povjerenik Timmermans nije ovdje i to pokazuje i sadlična komisije o tome. I usudit ću se dati jednu prognozu. Ako ne uključimo aktivno poljoprivrednike u ovu raspravu, onda e, ova strategija neće doživjeti uspjeh. Evo, to sam htio naglasiti. I sada mm, Poljoprivredni se čini da su odgovorni za sve od gubitka bioraznolikosti do klimatskih promjena, do upotrebe kemijskih e, tvari, antibiotika, ali stvarnost na terenu je potpuno drugačija. Većina poljoprivrednika i poljoprivrednica želi napredovati gospodarski, naši nasljednike i također uključuju u svoj krug na održiv način i druge subjekte. Također Potrošači nam e, govore da žele kvalitetniju, zdraviju, održiviju hranu i kada odu u, super, e, u supermarkete e, traže takve proizvode i to funkcionira na taj način ne funkcionira na taj način. Možemo učiniti i bolje. Trebamo osmisliti bolje strategije, moramo razmišljati o gnojevima, o zaštiti bilja i trebamo također poticati inovacije i istraživanja i prikupljanje više znanja jer jedino na taj način ćemo sladati ove izazove i treba nam stoga savez, savez sa poljoprivrednicima u koje ćemo uključiti aktivno poljoprivrednike i mi se zalažemo za takav pristup. Želimo ovu strategiju provesti zajedno sa poljoprivrednicima i onda će ona biti uspješna. Hvala kolega Dorfman. Nastavlja kolega De Castro u ime kluba SID. Izvolite. Hvala, eh, gospodine povjereniče. Bez eh, uvjerenog sudjelovanja naših poljoprivrednika bilo kakva nada oblažavanja klimatskih promjena je neostvariva. Stoga nam treba zajednički eh, pristup u razvijenju zajedničke poljoprivredne strategije koja mora ostati u europskim rukama i stoga ovaj parlament ne smije propustiti priliku uključivanja temeljnih elemenata strategije od polja od stola, do stola u jednu poljoprivrednu politiku koja će zacrtati budućnost Europske europske poljoprivrede za sljedeće desetljeće. Poljoprivredno-prehrambeni sektor je spreman igrati na tu kartu, ponuditi još više prehrambenih usluga i postići karmonsku neutralnost u korist svih građana Europske unije, ali ova e, strategija neće smijeti samo predvidjeti e, poticaje kroz odgovarajuću financiranju poljoprivrednu politiku, nego i e, inovativne proizvodne tehnike, primjerice inovativna zaštita bilja. Dakle, gospodine povjereniče, ne može postovati ekološka održivost bez gospodarske i društvene održivosti ovoga sektora. Pred nama je ogroman izazov i možemo ga svladati samo ako Europska unija ponovno preuzme vodoću ulogu. Hvala. Hvala gospodine De Castro. U ime kluba Renew Europe riječima zastupnik Čoroš. Hvala vam lijepo. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, jučer smo u vječnici razgovarali o novom višegodišnjem financijskom okviru za Europsku uniju i insistirali smo na tome da mora biti razmjeran našim ambicijama i prioritetima. Također smo rekli da se ne smijemo suprotstavljati, odnosno da ne smijemo uspoređivati stare tradicionalne politike novim ciljevima poput zelenog plana. Mislim da to treba biti naša polazišna točka. Poljoprivredna politika je u današnje vrijeme aktualnija i modernija nego ikada. No moramo biti dovoljno hrabri i vidjeti na koji način ispuniti očekivanja današnjih poljoprivrednika i potrošača. Zeleni plan neće imati šanse u Europskoj uniji bez doprinosa poljoprivrednog sektora. Međutim, poljoprivreda ne može dati veći doprinos od onoga što se očekuje u društvu ukoliko se ne pobrinemo da poljoprivrednici dobiju veća primanja. potrebni su javni servisi za dobro gospodaranje prirodnim resursima i e, trebamo osigurati dostojanstven dohodak e, poljoprivrednicima. Dakle, treba nam jedan investicijski plan. Iz tog razloga ova strategija od polja do stola nema šanse i nema nikakvog smisla budemo li se samo bavili pitanjima kao što su pesticidi, kemijska sredstva i ako se to izolira od same biti poljoprivredne djelatnosti. Od polja do stola mora biti naša polazišna točka. Trebamo analizirati očekivanja u društvu što se tiče poljoprivrede, kako osigurati proizvodnju kvalitetnije hrane i na koji način iskoristiti resurse u digitalnoj transformaciji i zelenom planu da bi se pomoglo poljoprivrednicima da ispune naša očekivanja i ambicije. Samo na taj način će ova strategija od polja do stola imati smisla. Hvala. Riječ ima zastupnik David ime kluba IDE. Važena pani predsjedajci, pane Hvala vam, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Mi e, radimo na izradi jedne skupe baze podataka gdje će se registrirati podaci o europskim poljoprivrednicima, o trgovcima, a troškove će snositi države članice, Europska unija i sami poljoprivrednici. To će se da kako odraziti u cijenama, što znači da će u konačnici biti manje konkurentni. Istovremeno se podržava uvoz iz trećih zemalja bez ikakve kontrole i bez naplate carinskih pristojbi. Nitko ih tih zemalja neće zahtijevati tako stroga pravila. Dakle, riječ je o životinjama koje se uvoze, međutim nema nikakve kontrole e, na brodovima koji ih prevoze, a dobivamo sve više hrane iz trećih zemalja gdje se ne snose ti isti troškovi. Naši poljoprivrednici imaju legitimne očekivanja i zahtjeve. To uključuje i cijenu koja se plaća. Mi ne možemo voziti iz zemalja ukoliko ne možemo zamčiti da su ispunjeni isti zahtjevi kao i u EU. To je neprihvatljivo. Hvala, riječ zastupnica Viner u ime kluba NGL. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani povjereniče Vojšehovski. Drago mi je što danas govorimo o strategiji od polja do stola jer je to važno. Imamo ogromno probleme i to ova strategija je povijesna prilika da, da učinimo održivom zajedničku poljoprivrednu politiku. Suzbijanje klimatskih promjena, održavanje bioraznolikosti, dobrobit životinja, zdravlje tla, to su teme koje nas sve ujedinjaju i iz toga trebamo e, odgovoriti na zahtjev u tom smislu građana i poljoprivrednika. Evo je posljednja prilika za reformu zajedničke poljoprivredne politike. Naravno da je poljoprivrednike strah, ali ukorijeniti se sadašnjim stajalištima i biti dijelom problema, a ne rješenja i osjećati strah pred promjenama znači da nećemo napredovati. Moramo iskoristiti priliku i reći da nešto ne štima, nije u redu. Trebamo promijeniti i ne možemo staviti samo naglasak na poljoprivrednike, nego trebamo i e, staviti naglasak na dostojanstvo poljoprivrednika. Oni traže od nas pomoć u transformaciji, u očuvanju dostojanstva za održavanje pravednih cijena poljoprivrednih proizvoda. Oni mogu morati živjeti bez subvencija i stoga treba e, reformirati ZPP. Imam jedno pitanje, gospodine Vojšehovski. Odluka Europskog suda pokazuje da e, komisija u svojem zakonodavnom e, prijedlogu ima pravo prilagoditi postupke zemalja članica sve dok vijeće ne odluči konačno. Vodite li računa o ovom bitnom elementu ZPP-a, mogućnost da se e, uskladi ZPP sa ambicijama zelenog plana, jer se to mora ostvariti? Hvala zastupnice Viner. U ime kluba ECR riječ ima zastupnik Kužmijuk. Izvolite. Dziękuję bardzo, e, Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, prije svega vam želim zahvaliti na detaljnoj analizi europske poljoprivrede. Dobit ćemo dvije nove strategije, europski zeleni plan te strategiju od polja do stola. Oba se tiču poljoprivrede i dovest će do novih zahtjeva za poljoprivrednike i ograničenja kada je riječ o industrijskoj proizvodnji hrane. Mislim da je vrlo aktualno postaviti pitanje kako će se to financirati. U svibnju 2018. godine komisija je predložila proračunska sredstva u iznosu koji je 17% niži za ZPP s obzirom na ove spomenute izazove, smatram da je to neprihvatljivo. Nadalje, nacionalni strateški planovi država članica spominju činjenicu da se uzima u obzir i uzgoj životinja. Vjerojatno vam je poznato i sjećate se da su poljoprivrednici izišli na ulice s traktorima prosvjedujući. U novoj financijskoj perspektivi treba nam više novca za ZPP koji mora biti ravnomjerno raspoređen tako da novi e, zeleni plan i strategija od polja do stola doista mogu zaživjeti. Hvala. Hvala riječima zastupnica Haze e, u ime GUE NGL. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, zajednička poljoprivredna politika služi za subvencioniranje velikih poljoprivrednih gospodarstava i to prisiljava poljoprivrede na to da pribjegavaju nezdravim, neodrživim praksama. Budemo li plaćali više subvencije industriji, pitam se kako će se to odraziti na okoliš. Životinje se prevoze diljem svijeta u strašnim uvjetima. To je jedan bolestan sustav. Poljoprivrednici moraju dobiti dobru cijenu za kvalitetne proizvode, to mora biti pravedno iz perspektive zaštite okoliša. E, a mislim da to nećete postići budete li sklapali sporazume sa Mercosurom niti pomoću CETE. Trebaju nam proizvodi koji su bolji za tlo, koji su bolji za dobrobit životinja. Iz tog razloga mislim da se trebamo riješiti subvencija u poljoprivredi. Hvala riječima zastupnik Đurusu i ime nezavisnih zastupnika. Hvala, gospođo predsjedateljice. Očekujemo e, sa velikim zanimanjem strategiju od polja do stola, no tu imam neke dvojbe. Recimo, upotreba gnojeva se e, smatra samo potrebnom ako je to nužno. No, tu imam neke dvojbe. Mislim da trebamo poštovati europske standarde koje predviđa zeleni plan. Osim toga, tražimo da se izričito spomene i jedinstveno održivo označavanje, dakle, jedno e, označavanje, odnosno naljepnica koja će e, jasno prikazati i učinak na okoliš svakog poljoprivrednika i prikazati jasno važnost rada svakog poljoprivrednika. Također želimo i biološku prehranu koja će staviti naglasak na ključnu ulogu poljoprivrednika i koja će prikazati također e, koliko bioproizvodnja, odnosno ekološka proizvodnja utječe na smanjenje klimatskih promjena. Stoga treba izdvojiti potrebna sredstva za ZPP i upravljati na pametan način tom e, politikom e, i učeći također iz grešaka e, u prošlosti. Hvala. Hvala, nastavljamo sa zastupnicom Genes. Izvolite. Hvala vam lijepa. Nadam se da će povjereniče ova jutrošnja rasprava vas napokon razbuditi kao komisiju jer su poljoprivrednici ljuti i smatraju se napadnutima i ne sačaju to jako dobro. E, činjenica je da nam e, treba da u ovoj strategiji poljoprivrednici budu u središtu, a ne da ih se prisiljava na jednu ovakvu strategiju. Nadam se da ćete to prenijeti svojim kolegama i nadam se da će e, se u ovu strategiju uvrstiti i ravnopravna tržišna utakmica. Rekla bih e, još e, nešto. E, jezik koji vi koristite, a i drugi kolege, može biti jako emotivan. Organski je dobro, a sve što ima veze sa tvornicom i industrijom je loše. Molim vas da pripazite na svoj jezik, jer poduzeća mogu biti mala ili velika, ali to ne znači da su jedne bolji, a drugi lošiji. Moramo paziti da poljoprivrednici imaju pristup najboljim istraživanjima, tehnologijama, E, i svemu što im je potrebno da rade svoj posao. Nemojmo zaboraviti da poljoprivrednici to rade e, i to mnogo e, prije nas. Oni odavno rade za prirodu, a mi smo tu da im to pomoknemo, a ne da ih ograničavamo u tom poslu. Ono što mene najviše plaši je da ćemo ih zapravo samo obvezati da primjenjuju još cijeli niz pravila, a umjesto da im osiguramo fleksibilnost. Odgovornosti na vama, nadam se da ćete biti glasni. Hvala. Nastavlja kolegica Jajš, Imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani povjereniče, u potpunosti se slažem s vama u smislu da, da Strategija od polja do stola mora biti ambiciozna, odnosno jasno istaknuti koji su izazovi zaštite okoliša, e, zaštita zdravlja, e, ljudi i dobrobiti životinja. E, I isto tako se slažemo i vi i ja da ova strategija mora ukazati poštovanje poljoprivrednicima i ruralnim zajednicama. Međutim, kako ćemo to pretvoriti u stvarnost? s jedne strane imamo jasan napor koji ulažu poljoprivrednici. Dakle, oni djeluju solidarno i pravedno. E, govore jednim glasom. Zašto? Zato što im je bitno da izbore dobre uvjete jer o tome e, uvjeti jer o tome ovisi dignitet e, tih ljudi koji žive na selu. Recite mi molim vas kako namjeravate izraditi jednu dugoročnu strategiju koja će poticati razvoj ruralnih područja koja će biti u skladu sa ovom strategijom od polja do stola. Drugim riječima, kako ćete u praksi garantizirati primjenu strategije od polja do stola istovremeno uvažavajući stvarne potrebe e, ruralnog svijeta? Hvala Hvala zastupnica Müller, ima riječ. Gospođo predsjedateljice, poštovani povjereniče, u ovom e, trenutku vidimo da se politika ponovno vodi na ulicama. Ljudi prosjeduju za više klime i zaštite klime i e, okoliša i to se dočekuje sa oduševljenjem. Naši poljoprivrednici, međutim, su opterećeni nizom e, prosjeda i oni prosjeduju protiv previše birokratizacije, ali ih se ne shvaća ozbiljno ovdje u Briselu. Osim toga, cijelu situaciju naše potpredsjednik Timmermans pooštrava koji daje izjave i onda ih povlači i onda se pitam ovih 40% zelenih površina koje imamo u Europi koje se obrađuju, ko će njih obrađivati. Naravno, znamo da trebamo biti održivi, da trebamo morati činiti više za okoliš. Poljoprivreda se mijenja i to možemo samo zajednički ostvariti. Zato ova strategija od polja do stola ne smije dovesti do dodatnih e, propisa, nego mora biti iskoristiva za poljoprivrednike. Također, trebamo e, uskladiti zajedničku poljoprivrednu politiku i ovu strategiju. Mi onako već počinjemo sa reformom 2023. godine, imamo zakonodavni prijedlog i trebamo ugraditi tu propise koje će zaštititi poljoprivrednike. Ne želim da dođe do toga da ako uništimo poljoprivrednike da se uvozi hrana. E, riječ je o puno više od toga. Riječ je o održivosti čitavog poljoprivrednog sektora i preživljavanju poljoprivredničkih obitelji. Hvala riječima zastupnik Lebraton, izvolite. Hvala vam, potpredsjednice. Komisija Ursula von der Leyen najavila je da namjerava uspostaviti održivi model poljoprivrede i prehrambenog sektora koji će poštivati potrošače. Predstavila ga je pod sloganom od polja do stola, farm to fork na engleskom jeziku. Danas me pitaju da kažem što o tome mislim. Problem je u tome što trenutno nemamo nikakav konkretan dokument gdje bi se mogli pročitati detalji. Imamo samo jedan dokument koji na stranicu i pogovori o novom zelenom planu. Mislim da je ovaj slogan od polja do stola zapravo da su to prazne riječi. Skrećem pozornost komisije na potrebu da uskladi nove prijedloge sa novom zajedničkom poljoprivrednom politikom. E, trenutno se finalizira na reformi ZPP-a što se tiče samoga sadržaja ne treba navoditi nejasne mjere kao što je značajno smanjenje uporabe pesticida. Treba pronaći stvarna rješenja za stvarne probleme. Kao prvo zajamčiti našu prehrambenu e, autonomiju. Umjesto da žrtvujemo poljoprivredu slobodnom tržištu. Zatim e, razviti kratke lance kako bi se prekinulo sa zaradom e, E, distribucijskih lanaca, zatim pojednostavniti e, administrativne formalnosti koji guše poljoprivrednike. Dakle, trebamo prijeći sa riječi na dijela, poljoprivrednici i potrošači od nas to očekuju. Hvala. Riječ ima zastupnik Hojsling, izvolite. Na početku govora, gospodine povjereniče, rekli ste nešto važno, odnosno da se poljoprivredna ne smije pretvoriti u industrijski sektor, ali treba nam zato druga poljoprivredna politika jer sada veliki e, dobiju prednosti od, e, od isplaćanja sredstava. E, ako još tome pridodamo i plaćanja po površini, to je još gore. Zapravo mi ne provodimo pravu ekološku politiku. Ako želimo doista ozbiljno ostvariti zeleni plan, e, ja ću sa zanimanjem promatrati i nastavak rada na ZPP-u, jer ne možemo dopustiti da se ovako nastavi raditi. Ne možemo samo e, provoditi ekologizaciju tu ili tamo. Da, stavljen je naglasak na poljoprivrednike, ali e, tu je i veliki problem gubitka bioraznolikosti, na to ne smijemo zaboraviti. I dalje koristimo previše pesticida i Europski sud i dalje to ponavlja u svojim odlukama. Moramo se odreći pesticida jer ćemo time i dalje uništavati bioraznolikost u ovom izazovu. Moramo postići to da nam e, pomognu i druge zemlje u borbi protiv klimatskih promjena. Tu mislim i na zemlje Mercosura iz kojih e, uvozimo ogromne količine soje. To je prava pravcata tragedija. Moramo također osmisliti drugačiju politiku za dobrobit životinja. Hvala. Hvala lijepa. E, kolega Arvojsen ima riječ. Izazovi za poljoprivredu su ogromni. Moraju proizvesti velike količine hrane, visoko kvalitetne, istovremeno štititi bioraznolikost i paziti na kvalitetu zemljišta. Pozivamo se na modernu e, poljoprivredu koja će se koristiti modernim tehnologijama i tehnikama rada, što je jako veliko e, očekivanje i opterećenje za poljoprivrednike. Moramo im ostaviti prostora za inovacije, a ne ih prisiljavati da ih primjenjuju. Ova strategija od polja do stola čini se samo nameće nova pravila. Tu se govori o, e, o, o pesticidima, o e, gnojivima i tako dalje. Ali pozivam komisiju da zaštiti sektor od svih tih napora, a da im pritom ne oduzima ono što im je potrebno da se i dalje nastaje baviti poljoprivredom. Također želim reći povjereniku da e, ne smijete odnosno ne biste smjeli suditi o poljoprivrednicima prema broju grla ili životinja koje imaju, već trebamo govoriti o doprinosu koji se daju. Mislim da ćemo tako svi drugačije vidjeti ovu stvar. Imamo jedan plavi karton, Prihvaćate li ga? Da. Onda kolega Manders. Hvala vam lijepa. Predsjednice, e, imam pitanje e, za gospodina Rojsena. Jeste li razmišljali o odbačenoj hrani? O hrani koja je otpad jer je to jako velik dio našeg e, novca. Poštovana predsjednice, to jest važno pitanje jer se pokušavamo boriti protiv e, prehrambenog otpada, ili protiv bacanja hrane i stoga mislim da je zaista nužno uložiti neke napore. Slažem se s vama da to ne znači da nam ne trebaju e, subvencije. Trenutačno nam trebaju subvencije da unesemo potrebne promjene. Hvala vam, sljedeći gospodin Flanagan. Ova strategija od polja do stolja, ako se ispravno napravni, može jako koristiti i potrošačima i poljoprivrednicima. Tu su situacije poput e, e, od e, etiketiranja mesa kao što je god govedina, zatim umjetna gnojiva, cijene koje se daju, odnosno koje se plaćaju poljoprivrednicima i tako dalje. Sve se to radi kako bi se razlikovala jedna vrsta mesa govedine od drugog. Evo recimo danas imate ljude koji idu u trgovinu i plaćaju e, veću cijenu za određene proizvode nego na, na drugi. Zanima me što će komisija reći na to, koliko će oni u to uložiti. Komisija kaže da je sve to dio sigurnosne obrambene politike, ali ja mislim da je to još i važnije jer to jest oprostite, ja mislim da to jest e, pitanje sigurnosti e, i obrane. Imamo 20 dvadeseterostruko e, povećanje e, novca za e, naoružanje, a mi u MFF-u biramo da ćemo se radije zalagati za borenje nego za prehranu. Tako da mislim da zaista moramo obrnuti priču ako želimo nešto promijeniti. Buda. Hvala vam lijepa. A sada gospodin Buda. Poštovani kolege, poštovani povjereniče. E, ova je strategija ključna za postizanje nekoliko ciljeva. Kvalitetnu hranu, dobro plaćene poslove i borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, poljoprivreda nije jedini sektor koji je odgovoran za gubitak bioraznolikosti ili za e, e, ubrzano trošenje prirodnih resursa. Svi smo za to odgovorni. Poljoprivrednici se trebaju smatrati dijelom rješenja, a ne dijelom problema, naročito kad je riječ o klimatskim promjenama. Strategija od polja do stola bit će uspješnica samo ako e, djelujemo iz stvarnosti i ako smo u stanju shvatiti ranjivosti, ali i prilike koje e, se u tom sektoru kriju. Zelena politika uglavnom ne uzima u obzir e, potrebe poljoprivrede kako bi se uveli novi uvjeti. Dakle, mi vršimo pritisak i na potrošače i na poljoprivrednike koji će na kraju morati, dakle potrošači će na kraju morati više plaćati i na kraju će gubitnici biti upravo potrošači i poljoprivrednici. Ne mogu ni zamisliti što bi e, pokret e, onih e, žiležon, žutih jakni napravio u takvoj jednoj situaciji. Dakle, probleme moramo pretvoriti u prilike, a ako želimo uspjesti, moramo imati dosljedno financiranje od strane državih država članica i moramo shvatiti da ne možemo napraviti više s manje novca. Pristup istraživanju, preciznom e, poljoprivrednom e, načinu rada, to, je sve, to su sve stvari koje se moraju jednako dijeliti među državama članicama. Andriju. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Andriju. Hvala vam lijepo. Od polja do stoja, stola doista ima veze sa kratkim lancem prodaje, sa malim poljoprivrednim gospodarstvima. To znači približiti potrošača i proizvođača i to znači da treba preusmjeriti poljoprivredni model e, tako da poljoprivrednici mogu dostojanstveno živjeti od rada svojih ruku. Od od polja do stola također podrazumijeva uspostavu mjera za smanjivanje rasipanja hrane e, na koju otpada 25 do 30% proizvedenih prehrambenih proizvoda. Također smanjenje kemijskih proizvoda, olakšati pristup ekološkim proizvodima na tržištu. Novi zeleni plan mora biti stvarna prilika za poljoprivrednika i za selo i mora imati središnju ulogu u novom ekonomskom modelu koji je pred nama i koji je neizbježan. Iz tog razloga zajednička poljoprivredna politika mora prije svega pratiti poljoprivrednike u toj tranziciji. Cilj je da doista imamo dovoljna sredstva da bismo bili na razini tih e, ambicija i da prijeđemo sa riječi na dijela. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Hujtama. Hvala vam lijepa. Povjereniče, imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja trenutačno ne funkcionira najbolje a e, i revizorski sud na to dosta kritično gleda. Zašto je to tako? Zato što je većina propisa e, napisana u Briselu, a poljoprivrednici ta pravila moraju jednostavno primjenjivati. Ne gledamo kakav je ishod tih pravila. Jako mi je drago što je komisija donijela prijedlog u kojem ćemo sagledati ishode i u sve to kako bismo mogli omogućiti poljoprivrednicima da e, uvedu inovacije. Na taj način ih se potiče e, e, da koriste nove tehnologije što onda zaista i požele. Na taj način se može nagraditi rad poljoprivrednika. Električni automobili su primjerice jako popularni, ali ono što mene zabrinjava jest da ćemo s ovom strategijom od polja do stola se vratiti na stare politike gdje imamo pristup od iz Brisela, što poljoprivrednicima otežava život. Moramo paziti da budemo usredotočeni na rezultate i e, onda nagraditi poljoprivrednike za njihove rezultate. Idemo vidjeti koja pravila ne funkcioniraju E, jako je e, nezgodno što nema alternativa e, za neke, za neke postupke. Još uvijek dobivamo subvencije za kemijske, kemijska umjetna gnojiva i to treba promijeniti. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Dare. Komisija je predstavila ovu strategiju pod nazivom Od polja do stola kojom se predviđa pretvaranje europskog poljoprivrednog sustava u globalni primjer kada je riječ o održivosti. Dakle, ciljevi su osigurati sigurnost prehrambenih proizvoda i omogućiti poljoprivrednicima dostojanstvene prihode, očuvati bioraznolikost i smanjiti ovisnost o pesticidima. Ovi proizvodi koji će se uvoziti u Europsku uniju hoće li podlijegati istim propisima i hoće li komisija našim poljoprivrednicima nametnuti nove propise? Što će se učiniti kako bi se suzbilo ekološki i socijalni dumping proizvoda koji dolaze iz trećih zemalja poput Vjetnama i Kambođe? Ovo je nelojalna konkurencija. Mi moramo zaštititi naša poljoprivredna poduzeća. Nije riječ o protekcionizmu, nego o zaštiti zdravlja naših građana. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, e, gospodin Bito. Hvala vam lijepo. Lijepi pozdrav povjereniku. Prijedlog e, za reformu ZPP-a trenutno je tema rasprave u Europskom parlamentu temeljem e, kopije koje je pripremio prethodni saziv i koje nije u skladu sa očekivanjima novog saziva koji je već glasovao o tome da postoji hitna situacija što se tiče klimatskih promjena, reforma ZPP-a nije na visini tih očekivanja i mislim da vam je to vrlo dobro poznato, gospodine povjereniče. Hoće li ova strategija od polja do stola za komisiju biti način da se popuni ta praznina? ZPP mora biti i ostati snažna poluga kojom će se financijski popratiti ekološka tranzicija europskih poljoprivrednika. Na koji način komisija namjerava uspostaviti ravnotežu između ZPP-a i novih ciljeva iz zelenog plana. Kako to da jedna od najvažnijih eh, politika u EU da se od njoj donosi odluka prije strategije? Kako ćemo postići ciljeve iz zelenog plana ako ne mobiliziramo ZPP koji trenutno ne postoji niti jedan zajednički cilj za smanjenje pesticida, očuvanje biološke raznolikosti, smanjenje stakleničkih plinova i eh, postizanje postizanja cilja eh, prehrambene autonomije. Građani računaju na nas kako ne bismo propustili ovu priliku da na trajan način promijenimo naš prehrambeno poljoprivredni sektor. Gospodine Ito, to e, e, imate jedan e, plavi karton. Da li ga prihvaćate? Imamo pitanje od jednog od kolega. Kolegica Grapin, imate riječ, izvolite. Poštovani kolega, koliko shvaćam, vi se ne slažete sa strategijom od polja do stola. Ne slažete se da bi ZPP, e, da, se ZPP dalje primjenjuje i ne slažete se da bismo trebali nastaviti proizvoditi hranu u Europskoj uniji. Kako onda zamišljate? Europsku uniju u kojoj bi postojali samo uvezeni proizvodi. Kako onda možemo jamčiti sigurnost hrane ako e, se naša prehrana svodi na uvoz iz drugih zemalja? Kako ćemo e, onda osigurati preživljavanje e, naših ljudi u ruralnim područjima ako ne poduzmemo neke mjere? Euh, Nisam rekao da se ne slažem samo sam tražio da postoji dosljednost i konvergencija između ove strategije od polja do stola i zajedničke poljoprivredne politike. Tako da ne bih rekao da ja suprotstavljam te dvije stvari. Mene samo iznenađuje da se ovdje iznosi strategija, istovremeno nismo finalizirali rad na ZPP-u, a ova strategija ima utjecaj na zajedničku poljoprivrednu politiku. Što se tiče alternativnih rješenja i mogućnosti da se postigne prehrambena autonomija. Imamo obvezu zaštite biološke raznolikosti, zaštite klime, a istovremeno trebamo nastaviti proizvoditi mnogo. Odgovor nije više pesticida, nego da se vratimo na neke tradicionalnije mjere

E, nastavlja zastupnica Modih, izvolite. Hvala vam lijepa, predsjednice. Poštovani povjereniče, u Finskoj mi imamo jednu izreku, a to je da je početak mudrosti u priznavanju, leži u priznavanju činjenice. Znači, kako priznamo činjenice i prihvatimo ih, onda ćemo vidjeti da postojeće mjere, odnosno dobrovoljne mjere, nisu dovoljne. Da jesu, naše bi polja, naša bi polja bila nešto drugo od onog što su danas. E, umjetna gnojiva i pesticidi su toksični i za prirodu i za ljude. Stoga se toga trebamo riješiti, ali ne smijemo kažnjavati poljoprivrednike, jer su poljoprivrednici stručni za ono čime se bave. E, ZZP i poljoprivredne subvencije trebale bi poljoprivrednicima pomoći da e, naprave taj prijelaz do ekološki održivije e, poljoprivrede. E, ljudi su spremni platiti e, više za etički pripremljenu hranu. Mislim da samo trebamo imati oznake kako bi ljudi jasno mogli pronaći takve proizvode. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik gospodin Zoito Alvarez. Poštovani povjereniče, polazimo od osnove da većina nas ovdje želi održiviju poljoprivredu e, kojom ćemo postići ciljeve koje smo se zacrtali do 2030. Međutim, e, iako strategija tome doprinosi, ja se e, brinem što se ovim želim postići. Neki od poljoprivrede čine nešto što ona nije. I ono što je post, prije bilo telefon, sad je postao GPS, e, e, budilica, alarm, telefon, sve živo. Znači jedan e, uređaj koji služi za ama baš sve i koji se najmanje od svega koristi za telefon. Dakle, čini mi se da netki neki žele da e, naša poljoprivreda posluži za smanjenje klimatskih promjena, za e, smanjenje korištenja pesticida, za smanjenje korištenja e, antibiotika, za poboljšanje bioraznolikosti, za poboljšanje života ljudi zdravlja životinje i tako dalje. Ali istovremeno ne smijemo zaboraviti da je glavni cilj naše poljoprivrede i općenito zajedničke poljoprivredne politike proizvesti kvalitetne proizvode po razumnoj cijeni E, što će istovremeno, za što će oni istovremeno biti adekvatno plaćeni. A to, e, o tome jako puno ovisi njihova budućnost. Ova strategija treba poslužiti tim radnicima da u polju, dakle e, ratarima i poljoprivrednicima, da za svoj rad dobiju jednu poštenu cijenu. Hvala, riječ ima zastupnica Neuhl, izvolite. Hvala na riječi, gospođo predsjedateljice. Danas evo upravo govorimo o navodno ovoj strategiji od polja do stola, no mm, Čini se da postoji ovdje određena nervoza jer u stvarnosti govorimo o nečemu sasvim drugome. Zapravo govorimo o tome možemo li uopće uskladiti sa zelenim eh, planom ovaj u predloženu reformu ZPP-a i to izaziva nervozu kod onih e, koji navodno govore za poljoprivrednike jer oni priznaju, moraju priznati da ovaj stari prijedlog sa novim ambicijama zelenog plana jednostavno nije spojiv i to se osjeća ta nervoza i to razumijem, ali molim vas nemojte uzimati zdravo za gotovo da govorite u ime svih poljoprivrednika nego za dio njih. Imamo druge poljoprivrednike koji, koji žele krenuti novim e, putem i ja sam ovdje kako bih njih poduprla. Hvala, nastavljamo sa raspravom riječima e, zastupnik Hlavaček. Hvala, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, polažimo velike nade u vas poljoprivrednici i proizvođači hrane su krivo optuženi. Velika većina ljudi zaboravlja da oni još uvijek proizvode najsigurniju i najkvalitetniju hranu na svijetu i to po pristupačnim cijenama. Poljoprivreda je također jedan od najuređenijih sektora. Povećavamo potražnju, stvaramo nove propise, smanjujemo subvencije Poljoprivrednici osjećaju u prvom redu posljedice klimatskih promjena i zbog toga poljoprivreda mora biti dio rješenja. Ova nova strategija od polja do stola i zeleni plan nažalost ne predviđaju u ovom trenutku suradnju sa poljoprivrednicima. Riječ je samo o prijedlogu o tome kako povećati cijene sirovina, hrane i e, uvođenja dodatnih propisa. Dolazimo do granice do prelijevanja čaše. Zašto se ova strategija obraća samo poljoprivrednicima, a ne velikim trgovačkim lancima, primjerice? Hvala riječima zastupnica Sradone. Hvala, gospođo predsjedateljice. Kako bi se trčali za Gretom, izmislili ste novi program od polja do stola. To je strategija čiji je jedini cilj, odnosno stup, to da ribari i poljoprivrednici postaju neke, vrste čuvara klime sa nadzorom koji podsjeća na zelenog velikog brata. Među raznim načelima imamo primjerice prijedlog sadržaja po niskim cijenama što negativno utječe na kvalitetu hrane, a s druge strane potiče proizvodnju industrijskih proizvoda. Osim toga ovdje čitam da e, želite smanjiti kvalitetu hrane, koliko se meni čini. Osim toga, rekli ste da se ne protivite sustavu Nutri-Score i da razmišljate o uvođenju novih e, oznaka upravo u okviru ove strategije. Usuđujete se dakle uvesti novi diskriminacijski sustav i doista nam je dosta toga da se iz, izgovor zaštite sigurnosti hrane i dalje igra na ruku velikim multinacionalnim korporacijama. Hvala, riječ ima zastupnik Rope. Hvala, gospođo predsjedateljice, poštovani kolege. Današnji sustav ima mnoge nedostatke i uništava poljoprivrednike u određenim regijama, dok promiče poljoprivredu u drugima. Imamo tu sektor mljekarstva i tu e, također prevladavanje velikih trgovačkih lanaca ugrožava i potrošače. Recimo najveći naš trgovački lanac Maksima je prošloga tjedna pred, prodavao loše meso i to je krio. Ova strategija daje priliku potrošačima da kupe prirodnu i sigurnu hranu koja će se proizvoditi u njihovoj regiji. Današnji prehrambeni proizvodi danas eh, prelaze tisuće kilometara prije nego što dođu do našeg stola. No pitanje je treba li nam to doista? Je li to eh, dobro za okoliš i za klimu? Izravna potpora poljoprivrednicima u različitim zemljama članicama se ne razlikuje nekoliko postotaka nego u višestrukim iznosima. Još uvijek u Europi imamo poljoprivrednike prvog i drugog reda. Također poljoprivrednici se suočavaju sa preprekama koje su stvorene pod izgovorom slobodnog kretanja usluga i robe ili zbog uvoza GMO soje ili sumnjive kvalitete hrane poljoprivrednici moraju imati mogućnost raditi na svojoj zemlji i osigurati si dostojanstveni dohodak, a također i očuvati ruralne zajednice. Hvala riječima gospođa Aguilar. Hvala vam lijepa. Španjolski sektor poljoprivrede već je neko vrijeme agitiziran. Jer zapravo imamo i veliko iskorištavanje velikih distributerskih lanaca i sve to je zapravo dovodi do jedne velike neisplativosti zbog čega se na stotine poljoprivrednih gospodarstava zatvara. Ova strategija je jedino rješenje koje nam komisija nudi, a istovremeno se ne govori o problemima poljoprivrednika. E, dakle, smanjujemo fitosanitarne proizvode, poboljšavamo dobrobit životinja, pazimo na okoliš, a istovremeno se pitam kako ćemo mi onda odgovoriti na e, krizu koja pogađa tržište u Europi i u Španjolskoj ako istovremeno ne razumijemo da imamo jedan sektor koji nije isplativ i stoga nikad neće biti održiv. Na taj način se samo udaljujemo od stvarnosti naših polja i nismo u stanju ponuditi rješenja jednom sektoru kojem je potrebno puno više razumijevanja i to hitno. Hvala, riječ zastupnik Kokalis. Hvala kao član odbora Adgrija, potpuno podržavam to da je DJ Sante preuzeo glavnu ulogu u ovoj strategiji. Kaže se da e, hrana treba biti lijek i lijek treba biti hrana, a osim toga zeleni plan jednako mudro zahtjeva novi ZPP koji će se prilagoditi klimatskim promjenama i koji predstavlja strategiju za oblažavanje klimatskih promjena. I ZPP ne izostavlja nikoga. ZPP koji osigurava pravednu tranziciju je e, upravo to. Dakle, ljudima treba održivo proizvedena kvalitetna hrana. A poljoprivrednici i žene koje upravljaju ovom tranzicijom zahtijevaju e, kvalitetna radna mjesta u ruralnim područjima. Dakle, treba uskladiti ZPP sa ambicijama Unije. Treba nam pametan ZPP sa e, bogatim proračunom koji će pomoći poljoprivrednicima u suzbijanju klimatskih promjena, u očuvanju bioraznolikosti i dostojanstva. I e, također je temeljna vrijednost da ne nanosimo štetu i to ga se mora pridržavati i novi ZPP. Hvala. Riječ ima zastupnik Amaro. Hvala vam lijepa. Hvala. Povjerenik je govorio o ciljevima i o važnim dvojbama o kojima sam i ja govorio na sastancima svojega kluba. Mi želimo izbjeći raseljavanje iz ruralnih područja, osigurati kvalitetu hrane i stoga nam trebaju veća sredstva za ZPP. No, gospodine povjereniče, kada govorimo o ovoj strategiji od polja do stola, pa, mm, od samoga početka tih rasprava nešto me vrlo brine. Je li ova strategija pravedna za poljoprivrednike? Čini se da e, je preko noći Europa odlučila da su poljoprivrednici odgovorni za sve ono što ide po zlu u našim zemljama. Ali to je nepravda koju nanosimo poljoprivrednicima. Gospodine povjereniče, svi znamo da će ova strategija biti uspješna, ova strategija od polja do stola, ako bude stolova ili ako bude postojao samo stol, a ne i polje, onda će ova strategija propasti. Stoga trebamo osnažiti poljoprivrednike. Što to znači? To znači da uz ovu strategiju moramo imati i odgovarajuće instrumente. Strateški rečeno, ništa neće dati rezultate ako ne budemo imali dobre instrumente za te, a financijski instrumenti i sredstva su bitni. Nanesena je velika napravda poljoprivrednicima i mi se moramo pobrinuti zato da ova strategija to ispravi i da donese dobre rezultate. Hvala riječ ima zastupnica Dali. Hvala. Gospodine povjereniče, Akteri u prehrambenom lacu žele nuditi održivu hranu i e, promicati zdravu i pristupačnu hranu svima i mislim da su oni ključni za ostvarenje zelenog plana. Stoga e, smatramo da ova strategija mora biti sredstvom koje će pomoći da potrošači odaberu hranu koja je zdrava i koja ne šteti okolišu i da se istovremeno smanji bacanje hrane. Ukupni globalni prehrambeni sustavi su odgovorni za gotovo trećinu emisija stakleničkih plinova, a mi se moramo pobrinuti za to da ovaj sektor pridonese našem postizanju um, ugljične neutralnosti do 2030. godine. Treba nam dakle jedna strategija koja će smanjiti emisije, bacanje hrane i koja će se zalagati za održivu proizvodnju hrane i otvoriti nove prilike u vrijednostnom prehrambenom lancu za sve. Također trebamo smanjiti upotrebu kemijskih pesticida, gnojiva i treba nam jedna strategija koja će zaštititi potrošače, osigurati sljedivost kako bi potrošači prepoznali hranu koja smanjuje rizik od raka i drugih bolesti i e, drugih pojava e, poput e, endokrine disrupcije. Dakle, ako budemo planirali na odgovarajući način, europski zeleni plan će moći biti i prilika za proizvođače hrane, što uključuje, i, ribare i proizvođače u ruralnim područjima i na taj način ćemo dobiti kvalitetnu hranu koja će biti korisna svima. Hvala. I riječ ima zastupnik Hojšek. E, imamo također plavi karton. Prihvaćate li? Tam Tun. From Gospođa Tun. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala što ste prihvatili moje pitanje. Spomenuli ste sljedivost hrane. Moje pitanje sljedeće. Što po time podrazumijevate? Sljedivost e, znači udaljenost, porijeklo i tako dalje. Biste li pristali na to da hrana u europskom tržištu ima dvostruku kakvoću E, što nije poznato e, potrošačima. Dakle, pristajete li na to da potrošači e, zapravo dobivaju različite kvalitete hrane iako je ambalaža ista? Hvala na tom pitanju. SID je od uvijek bio jasan kada je riječ o dvojnoj kvaliteti hrane, jer smatramo da svi europski građani imaju pravo na kvalitetnu hranu i to iste kvalitete gdje god da se nalazili u Europskoj uniji. Hvala e, riječima zastupnik Hojšik. Hvala. Povjereniče, dobrodošli. Svjesni smo ogromnih e, problema s kojima bismo se mogli suočiti kada e, bi došlo do gubitka pčela i drugih oprašivača i kada bi to poprimilo ogromne razmjene. I postoji jasan krivac, ne samo jedan, ali i jedan koji je dobro poznat, a to su pesticidi i njihova masovna upotreba u poljoprivredi i u Europi i diljem svijeta. Mnogi okrivljuju za to poljoprivrednike, ali e, nisu oni za to odgovorni, nego je e, za to kriv cijeli sustav i ono što ja očekujem od ove strategije i od ZPP-a i to im moramo ponuditi jest e, da oni moraju imati alternative. Trebamo imati obvezujuće ciljeve za pesticide, ali također i za hazarde. Dakle, treba nam integrirano upravljanje e, borbe protiv šestočina za poljoprivrednike i trebamo ponuditi bolje alternative opasnim pesticidima na tržištu. Ova strategija od polja do stola mora biti strategija koja će ostvariti rezultate, koja će osigurati sigurnost e, hrane i e, zaštitu našeg planeta. Hvala vam lijepa. Hvala. Riječ e, ima gospodin potpredsjednik Kolaja. Hvala gospodine predsjedatelju. Želim se nadovezati na osnaživanje potrošača u donošenju odluka jer smatram da je zaštita potrošača jedan od najvećih prioriteta Europskog parlamenta. Nažalost, povjerenje potrošača poljuljano je nespremnošću da se zabrani dvojna kvaliteta proizvoda na sreću. Sada imamo priliku popraviti e, ova pitanja zahvaljujući ovoj strategiji. Prema nedavnoj studiji Zajedničkog istraživačkog centra Kvaliteta proizvoda je izuzetno važna europskim građanima. Mi moramo osigurati pravo na e, informiranje kako bi im olakšali donošenje odluka i to je e, Ključ toga je odgovarajuće označavanje proizvoda sa porijeklom proizvoda također. te su pokazali da se isti proizvodi prodaju sa različitim zasađivačima ili različitom količinom masti u različitim zemljama članicama. Dakle, nećemo prihvaćati takvu razliku kvalitetu, kvaliteti hrane i to komisija mora riješiti svojom strategijom. Hvala, riječ ima zastupnik Prokačini. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ova strategija od polja do stola je strategija koju pozdravljaju i potrošači i poljoprivrednici, naročito u mojoj zemlji, Italiji. S druge strane, to nije financijski neutralna strategija. Održiva poljoprivreda povećava cijenu proizvodnje i također i prodajne cijene proizvoda. Tu mislim na ekopoljoprivredu i na e, intenzivnu borbu za zaštitu bilja. Dakle, bez odgovarajućih financijskih sredstava i bez jednog ZPP-a koji će zaštititi male proizvođače u odnosu na velike korporacije, bez takvog nečeg e, samo e, ispravno govorimo. Također trebamo odgovarajuće označavati proizvode koje će na način koji će obavijestiti potrošače o porijeklu proizvoda i to nije opcija, nego je to dužnost Europske komisije, Europske unije. Dakle, želim vam uspješan rad, gospodine povjereniče. Hvala. Riječ ima zastupnik Bompa. Merci, monsieur le président. Hvala vam, potpredsjedniče. Europska prehrambena politika nužna je kako bi se omogućilo svima da imaju kvalitetnu zdravu prehranu. To uključuje i plan za postupno prestanje korištenja pesticida, posebno glifozata, zatim potpora ekološkoj poljoprivredi, što znači da treba odbiti rezove u drugom stupu ZPP-a i povećati e, potpore vegetalnoj e, prehrani za životinje. Međutim, to se ne može postići ako poljoprivrednici nemaju dostojanstvene prihode. E, jer e, doista oni veliki monopoliziraju velik dio sredstava iz fondova Europske unije. Predlažemo da se uzme u obzir e, aktiva, a ne sama površina zemljišta. Bojimo, borimo se za to da se povećaju prihodi kojima, koji se daju malim poljoprivrednicima te da se poveća proračun za barem 30% kako predlaže i odbor regija. Samo ćemo tako omogućiti poljoprivrednicima dobar život i ispuniti očekivanja E, iz ekološke poljoprivrede. Hvala za zastupnica Mortler. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege, poštovani gospodine povjereniče. Danas bismo bili rado razgovarali sa gospodinom e, Timmermansom, odnosno razgovor o ovoj strategiji bez ZPP-a nema smisla. Naši građani će e, opet izaći na ulice ako ne razumijete njihove zahtjeve. Dakle. ne možemo arbitrarno odlučivati i samo ponavljati da želimo manje subvencija. Trebamo smanjiti subvencije i povećati kvalitetu hrane, što je u redu, ali ne možemo E, krenuti od nule. Ne možemo smanjiti korištenje pesticida bez optimizacije upotrebe pesticida. Europska hrana jest najsigurnija na svijetu. Dakle, nemojte se osanjati na fake news, tražite dobra rješenja, a ne samo krivce. Kada potrošačima namećemo nove e, zabrane i propise, onda ćemo i mi platiti. Možemo se odreći mnogo toga, ali ne svakodnevnoga kruha i zbog toga trebamo zaštititi poljoprivrednike u Europi. Poljoprivreda je jedina aktivnost koja vezuje e, CO2 i proizvodi kisik. Iz toga pozivam i gospodina Tirmermansa da e, se pobrine za kvalitetnu politiku zaštite okoliša i da ne ostavi poljoprivrednike na cjedilu. Prihvaćate li plavi karton, gospođa Mortler? Ne? Gospođo Mortler, prihvaćate li plavi karton? Da? Izvolite, poštovani kolega. Gospođo Mortler, u Nürnbergu se održava sada sručni sajam i tamo poljoprivrednici mogu proizvoditi i bez pesticida. Nije moguće stalno koristiti pesticide i gnojiva. Dakle, pitam vas, jeste li spremni podržati ovaj sektor i u Bavarskoj? Smatrate li da je sve u redu ili treba nešto mijenjati? Poštovani kolege, vi mi podmećete stvari koje nisam rekla. Mi smo uvijek za to, dakle, trebamo smanjiti pesticide i gnojeva i trebamo ih optimizirati. Dakle, nemojte se praviti da u eko se ne koriste pesticidi. Toga ima. Ja ću prek sutra ići na taj e, sajam poljoprivrednika, dakle, e, poznajem situaciju i evo, sada sam izgubila <laughs> nit misli i to se zna dogoditi. No, imam i pitanje za vas, odnosno, pitajte gospođu Viner, predsjednik prekida govornicu. Gospođo Mortar, hvala vam lijepa. Hvala riječima, zastupnica Guteland. Hvala. Hvala lijepo, da. Radi se o pitanju preživljavanja, pitanju života ili smrti za Europsku uniju. Potrebna nam je poljoprivredna tranzicija zbog ekoloških i okolišnih e, razloga. Ova strategija od e, polja do stola je sastavni dio zelenog plana, međutim treba biti provedena u djelo. Proizvodna poljoprivrednih e, proizvoda, na nju otpada jedna trećina emisije stakleničkih plinova. Osim toga, to je također jedan od glavnih razloga gubitka biološke raznolikosti. Pritom mislim prvenstveno na pčele, mislim da su pčele važne za našu prehrambenu autonomiju i situaciju možemo poboljšati, međutim trebamo iskoristiti prilike koje se pružaju. Isto tako poljoprivreda mora postati održiva treba iskoristiti ono čime raspolažemo da promijenimo situaciju i također treba raditi na raznolikosti u poljoprivredi i boriti se protiv otpornosti na antibiotike. Mislim da nam doista treba strategija koja će zaštititi okoliš. Zastupnik Hvala, ja sam eh, poljoprivrednik i doista me zanima strategija od polja do stola. Hrana koju konzumiramo za nas je vrlo važna. Ona mora biti zdrava, hranjiva, održiva u proizvodnji i isto tako mora voditi računa o ublažavanju klimatskih promjena. Može li mi komisija reći kada će ova strategija olakšati potrošačima da e, uđu u trag proizvodnje hrane, odnosno da znaju da li se ta hrana proizvodi na način da je dobra za klimatske promjene i da se vodi računa o dobrobiti životinja. Kako će se komisija pobrinuti za sve vrste poljoprivrednih gospodarstava i one veće i one manje? Kada govorimo o održivosti, ne možemo voditi računa samo o veličini. Mislim da svi poljoprivrednici moraju biti uključeni u proces, to je vrlo važno. Nikolas, Hvala vam potpredsjedniče. Strategija od polja do stola doista je dobra prilika da se zauzme holistički pristup kada je riječ o krizi koju predstavljaju e, klimatske promjene i tako dalje. E, strategija od prošlog tjedna doista pozdrav, e, sadrži neke mjere za potporu primarnim proizvođačima, međutim ne govori se o održivoj cijeni primarnih proizvođača. Mala gospodarstva su oni koji proizvode e, raznoliku hranu za 70% svjetskog stanovništva, međutim nalaze se sve više na udaru od globaliziranih industrijskih lanaca. E, to su e, u Irskoj je došlo do šest, šest puta većeg E, povećanja naime gospodarstava jer e, velika gospodarstva gutaju mala gospodarstva. Izgubili smo 140 tisuća obiteljskih gospodarstava zbog e, politika koje provodi vlada, ali i Europska unija. Ova strategija bit će prilika da se preokrene ovaj trend koji je usmjeren prema industrijskoj proizvodnji hrane. Gospodin Franz Bogović. Evropski kmetje že danes pridelujejo najkvalitetnejšo i najbolj varno hrano in tudi kada govorimo o kvalitetnoj i sigurnoj hrani, proizvodnja mora biti također održiva. Dakle, zeleni plan će uspjeti jedino ako budemo surađivali sa poljoprivrednicima e, oni će provoditi zeleni plan. Dakle, kada je riječ o ovakvim strategijama od polja do stola i zelenom planu, u okviru zajedničke poljoprivrednike, poljoprivredne politike trebaju postojati mm, propisi koji će poticati poljoprivrednike, a ne im unositi zabrane. Dakle, trebamo podržati obiteljska gospodarstva sa preciznim propisima koji će dovesti do smanjenja upotrebe pesticida. Treba nam poljoprivreda koja štiti životinje, trebaju nam kratki dobavni lanci i trebamo naravno osigurati i e, dobro otkupne cijene za poljoprivrednike i dobre cijene za potrošače. Trebamo također smanjiti i bacanje hrane, dakle trebamo pozitivno nastupati, a ne samo zaštršivati. Hvala e, riječima zastupnik Zidol. Hvala. Od e, ove strategije od polja do stola očekujem e, održivu poljoprivredu i stoga poljoprivrednici, potrošači, prerađivači u industriji, dobavljači moraju također se obvezati na poštivanje propisa za suzbijanje klimatskih promjena i osim toga e, to mora vrijediti za čitav e, e, poljoprivredni proizvodni lanac. U budućnosti upotreba pesticida i antibiotika se mora značajno smanjiti. Bacanje hrane se također mora smanjiti. Osim toga, moramo spriječiti uvoz GMO proizvoda temeljem naših trgovinskih sporazuma. Ovdje je u igri zapravo dostojnost čitavog e, e, političkog sustava. Hvala ima zastupnica Katajnen. Kiitos, arvoisa komisari. Hvala vam lijepo, e, gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Doista je neophodno da cjelovitije analiziramo prehrambeni lanac, ova nova strategija nudi sjajnu priliku da se analizira čitav e, lanac proizvodnje hrane. To ne znači da treba staviti naglasak samo na ulogu koju igraju poljoprivrednici. Oni su važni, ali važan je i, važna je i distribucija, zatim skladištenje hrane, ali isto tako i rasipanje, gubici hrane, to su sve stvari koje utječu na poljoprivredna gospodarstva. Što se tiče e, nelojalnih trgovinskih praksi, moramo voditi računa o tome da samo profitabilna gospodarstva mogu proizvoditi hranu i boriti se protiv klimatskih promjena. Iz tog razloga poljoprivrednici moraju imati zajamčen dostojanstven dohodak. Mislim da je naša poljoprivredna politika u Finskoj vrlo kvalitetna i nadam se da će i mladi moći nastaviti živjeti na selu i baviti se poljoprivredom. Evo, samo imam e, priopćenje. Evo, sada zaključujem e, popis e, govornika za spontano javljanje za riječ i imamo tu i osobe na popisu koje su već uzele riječ u glavnoj raspravi, tako da njih nećemo prihvatiti. I imamo također i one koji su postavili i pitanje putom e, plavog kartona u raspravi, tako da ni njih nećemo prihvatiti. Ukupno imamo troje kolega koje se javilo za riječ u okviru spontanog javljanja za riječ, ali su već imali riječ u glavnoj raspravi. A sada dajem riječ zastupnici Šajner. Hvala, gospodine povjereniče. Ovi ambiciozni ciljevi e, strategije će se ostvariti samo zahvaljujući poljoprivrednicima, ne protiv njih. I toga je važno naglasiti da trebamo uključiti poljoprivrednike. Zadaća naših gospodarstava je proizvodnja zdrave hrane, a zadaća političara je stvoriti odgovarajuće okvirne okolnosti za to. Od ogromnog značaja smatram to da e, komisija u ovoj strategiji želi ojačati našu konkurentnost u odnosu na globalno tržište. Imamo tu bitne zahtjeve poput smanjenja pesticida koje će se moći ostvariti samo kada će komisija i Europski parlament se zalagati za e, dopuštenje novih tehnologija. Treba nam također i pravedan dohodak poljoprivrednicima i također i priznavanje usluga koje poljoprivrednice nudu društvu samo kada e, potrošači budu u stanju e, donositi utemeljene odluke o odabiru proizvodnje, e, proizvoda e, moći ćemo osigurati e, provođenje ove strategije. Zato nam treba također i jedan pouzdani sustav označavanja proizvoda. Hvala riječima zastupnica Aguilera. Hvala vam lijepa, predsjedniče i povjereniče. Vi svi znate da smo mi ovdje obvezani održivim razvojem i našim obvezama koje smo preuzeli e, Pariškim sporazumom. Dakle, moj klub i većina ovih zastupnika ovdje ima isti cilj. Međutim, smatram da se dva velika programa, strategija od polja do stola i zeleni plan, što su dva velika programa, e, istovremeno uzrokuju velike e, probleme i velike promjene u poljoprivredi, a istovremeno se ne priznaje sve ono što se već radi. Dakle, ne možemo prelaziti vlastit, odnosno probijati vlastite granice. Dakle, moramo omogućiti poljoprivrednicima eh, da koriste inovacije, eh, da se bore protiv bioloških kontrola i tako dalje. Dakle, ali moramo im dati mogućnost da izaberu alternativno rješenje. Dakle, bez razumijevanja i sporazuma s poljoprivrednicima ovaj program, odnosno ova strategija, neće biti uspješna. Dakle, samo uz e, zajedničko obećanje e, to i zajednički rad to možemo postići, a ne preko leđa poljoprivrednika. Zastupnica Lijeva Veli. Hvala vam, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Na međunarodnoj sceni Europska unija može definirati kriterije za održivu poljoprivredu, no mislim da održiv sustav proizvodnje hrane može biti postignut samo kroz jedan pravedan i uravnotežen pristup. Ukoliko želimo imati kvalitetnu tranziciju i ambicioznu strategiju potrebno je izdvojiti dostatna proračunska sredstva i imati jednostavan zakonodavni okvir. U tom smislu apeliram na komisiju da zajamči sinergije između različitih proračunskih linija i različitih strategija, uključujući i ZPP, te strategiju od polja do stola, te da se zajamči e, komplementarnost među pojedinim politikama. Poljoprivrednici će nesumnjivo imati ključnu ulogu u postizanju ciljeva strategije, pa im u tome trebamo pomoći i pronaći potrebna poticajna sredstva. Ponekad ih se optužuje da krivo rade, samo ako zajamčimo sudjelovanje svih dionika moći ćemo imati uravnotežen pristup. Zastupnica Šojdrova, izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, vaš položaj nije nimalo lak. Poljoprivrednici prate našu raspravu jer znaju da se to njih tiče i očekuju od nas da ćemo ih podržati. Oni znaju da će se posljedice klimatskih promjena odraziti na njih, da se ne radi samo o Europskom zelenom planu. Primjerice, ne bude li zamrznuto tlo u Češkoj republici, doći će do razmnožavanja štetnika. To nema veze sa zelenim planom, nego sa klimatskim promjenama. Moramo suzbijati klimatske promjene i podržati naše poljoprivrednike u borbi protiv istih. Oni su isto tako izloženi jeftinom uvozu iz trećih zemalja. Zatim tu je i pitanje maloprodajnih lanaca. Većina ljudi u današnje vrijeme kupuje hranu u e, supermarketima koji imaju snažniji položaj od poljoprivrednika. Na koji način možete poboljšati položaj poljoprivrednika u odnosu na distribucijske maloprodajne lance? Moramo podržati poljoprivrednike koji žive na selu i koji žele zaštititi biološku raznolikost i kojima je stalo do šuma i prirode. Zastupnica Moreti. Gospodine povjereniče, Poljoprivredni lanac odgovara za 21 e, do 37% ukupnih emisija CO2. Takav sustav više nije održiv i s obzirom na izazove s kojima se suočavamo. Proizvoditi više s manje resursa, a osigurati svima zdravu i kvalitetnu hranu. Ne smijemo pocijeniti ovaj politički trenutak. Građani jesu na našoj strani i zahtijevaju transparentnost i sigurnost, ali samo zakonodavstvo nije dovoljno. Treba nam e, radikalna promjena čitavog sustava i našeg načina načina života holistički pristup u tome je od ključne važnosti. Treba veća sinergija između različitih e, politika, politike e, zdravlja i poljoprivrede, koje se moraju dopunjati, a ne sukobljavati. Također i potrošači trebaju biti svjesni vrijednosti hrane po aspektima zdravlja i e, nutritivnih vrijednosti koje ona donosi. Zato trebamo imati jedinstveno označavanje koje će informirati potrošače i e, gdje će se informacije temeljiti i na e, čvrstim znanstvenim zaključcima. Hvala. Frau, Madame Hvala. Riječ ima zastupnica Benoit Lučen. Merci, e, merci, monsieur. Hvala vam, hvala vam gospodine povjereniče. Prije svega želim reći sljedeće. Ja doista imam mnogo povjerenja u europski poljoprivredni sektor i ponosan sam na ono što se kod nas proizvodi. Mislim da je važno to ponoviti nakon svega što smo čuli danas. Hvala našim prijateljima poljoprivrednicima. Mislim da ova strategija od polja do stola na neki način e, želi pomiriti stave poljoprivrednika i e, dakle proizvođača i potrošača. E, zatim tu trebaju postojati nova jamstva što se tiče financiranja tranzicije. Poljoprivrednice, poljoprivrednici ne mogu biti oni koji će se koristiti kako bi se e, korigirao zeleni plan, dakle mora ih se financijski podržati. Zatim zaštita potrošača, zaštita poljoprivrednika, zaštita okoliša, to će se sve moći ostvariti samo ako se osnaže kontrole Iako postoji ekvivalentnost u odnosu na poljoprivrede iz uvoza. E, na taj način bismo mogli stati na kraj nekim od pritužbama potrošača. Hvala. Merci, Hvala vam, gospodine. Mohamed. Sljedeći govornik je Mohamed Shahim. Hvala vam. Ja, dank u voorzitter. Hvala vam lijepo. Gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče, dragi kolege, mislim da trebamo doista uhvatiti bika za rogove, kako se slikovito kaže. Drugim riječima, trebamo ovu strategiju, nakon strategiju stavljamo ispred ZPP-a, to je kao da trčimo pred rudo. Ono čime se trebamo baviti je strategija dobrobiti životinja. U gotovo svim zemljama 80% subvencija otpada na najvećih 20% gospodarstava. A na taj način se ne podržavaju mali poljoprivrednici, nego se nagrađuju multinacionalne kompanije. Riječ je o kompanijama koje imaju doista visok, velik promet Mislim da je dobra zamisao da se donese ova strategija, no ne budemo li reformirali ZPP, zanemarit ćemo interese poljoprivrednika i samo ćemo dodatno podržati multinacionalne kompanije i zanemariti male poljoprivrednike. Hvala. Jaroslav Kalinovski. Hvala vam, gospodine povjereniče, dame i gospodo. Europski poljoprivrednici sada se nalaze pred novim izazovima i novim zadaćama koje proizlaze iz novog zelenog plana. Međutim, nova sredstva za poljoprivrednu politiku bi se trebala smanjiti, to je prijedlog. Bude li to tako, mi nećemo ostvariti rezultate. Mislim da izravna plaćanja moraju konačno doći do stvarnih poljoprivrednika. Doista je jedna patologija da oni koji dobivaju izravna plaćanja nisu poljoprivrednici nego vlasnici zemljišta. Tako da vas lijepo molim da mi odgovorite gospodine povjereniče što mislite o novom porezu koji komisija namjerava uvesti na proizvodnju mesa kako bi se smanjila konzumacija mesnih proizvoda i na taj način smanjile emisije stakleničkih plinova. To je doista alarmantno. Hoće li to biti jedan od stupova vaše nove strategije? Ako je to slučaj, onda će to dovesti do pada primanja poljoprivrednika. Hvala. Gospođa Avram. Hvala. Novi zeleni plan zvuči kao najbitniji revolucionarni trenutak nakon industrijske revolucije. Poljoprivrednici bi u tome trebali osigurati zdravu hranu stotinama milijuna ljudi. Međutim, u današnje vrijeme poljoprivreda se mnogima čini preskupom i djelatnost e, kao djelatnost koja je izložena brojnim eksternim čimbenicima. Mnogi su spremni prestati se baviti poljoprivredom. Pitam se kako pronaći novu generaciju koja će pretvoriti novi zeleni plan u uspješnu priču. Europska komisija se mora pobrinuti za sljedeće. Paralelno s ovim strategijama treba inicirati još jedan program e, koji bi mogao potaknuti mlade ljude da se vrate na selo, da se finalizira ova revolucija o kojoj danas govorimo. Hvala. Gospođa Sander ima riječ. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče, gospodine povjereniče. Ova strategija od polja do stola ima potencijal da donese mnogo u poljoprivredno prehrambenom sektoru i e, krajnjim potrošačima. Međutim, da bismo uspjeli u tome moramo biti dosljedni, ali i realni. Dosljedni zato što klimatski izazovi zahtijevaju da budu popraćeni odgovarajućim financijskim sredstvima sukladno izazovima koji su pred nama. Ne možemo prihvatiti e, proračunske rezove koji se predlažu i tražiti od poljoprivrednika da učine više smanje sredstava. Isto tako moramo e, poboljšati vezu između e, reforme ZPP-a i novog zelenog plana. Moramo biti realni zato što naše odluke trebaju biti utemeljene na znanstvenim činjenicama, a ne na ideološkim rješenjima. Ne smijemo e, lišavati naše sektore inovativne tehnologije dok svijet i naši svjetski konkurenti u tome napreduju. Podsjetimo se da su naši poljoprivrednici rješenja i moraju biti u središtu naše strategije. Treba će također odgovoriti na imperative e, konkurentnosti i gospodarske održivosti. Hvala vam na pozornosti. Hvala vam. Ima li još komentara u spontanom javljanju za riječ. zapravo imam jedno pitanje o pridržavanju poslovnika. Vi ste rekli da oni koji imaju plavi karton ne mogu sudjelovati u postupku spontanog javljanja za riječ. Mislim da to treba razjasniti. Da ste to rekli na samom početku rasprave, ja ne bih bio iskoristio plavi karton. Iz tog razloga mislim da bi mi se trebalo ipak dopustiti da sudjelujem u spontanom javljanju za riječ. Poštovani kolega, u, prema poslovniku predsjedatelj može odlučiti koliko će plavih kartona dopustiti i koliko će javljanja za riječ prihvatiti. I e, rekao sam da ću tako postupiti zato jer se previše kolega javilo za riječ i stoga moram donijeti odluku kako ću postupiti. Sada ima riječ gospodin Bazescu. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedniče. Poštovani povjereniče, poljoprivreda je jedna od gospodarskih djelatnosti koje su ključne za Europu, ali i za Rumunjsku. Nažalost, konkurencija, to jest tržno natjecanje na europskom tržištu e, među poljoprivrednicima je, je jako iskrivljena upravo zbog subvencija. Da e, daću vam jedan primjer. U Rumunjskoj imate 190 eura po hektaru, a u Francuskoj e, poljoprivrednici dobiju preko 400 eura subvencija po hektaru. Ja ne pozivam na smanjenje subvencija u Francuskoj, već e, općenito pozivam na, na povećanje subvencija za rumunjske poljoprivrednike. E, slično vrijedi za ratarstvo ili za stočarstvo. Imamo situaciju u kojoj se sirovine uvoze iz starih europskih e, članica. Međutim, u Rumunjskoj su sirovine postale skuplje nego u drugim državama članicama. Hvala vam, gospodin Olekas. Gdje ste, gospodine Olekas? E, frau... Gospodin nije tu. Onda, gospođa Baltavans. Komisar... Hvala vam lijepa, predsjedniče, poštovani povjereniče, poštovani kolege. Mislim da je ova rasprava danas jako e, živa. E, ova strategija o strategiji od polja do stola. Mislim da je ta, ta rasprava važna i da je važno čuti, ali pritom mi se čini da je jako važno naglasiti da ne smijemo kriviti poljoprivrednike ni za što. Je, oni trebaju biti obuhvaćeni zelenim planom i mjerama, ali istovremeno trebamo biti iskreni u zadnjih nekoliko godina. Svakoga dana je na tisuće poduzeća u Europi nestalo. E, konkretno tisuću poduzeća dnevno. Ukupno je to 4 milijuna poduzeća u zadnjih nekoliko godina. Imamo programe koji kažu e, koji e, koji e, kažu da e, poljoprivrednici traže sva prava. U budući ćemo imati e, nekakav oglas u kojem će Europa tražiti poljoprivrednike ne bi li preživjela. Mi moramo podržavati mlade poljoprivrednike i paziti na fer plaće. Hvala, gospođo Petikajne. <clears throat> Hvala. Jako mi je drago što je komisija predložila ovu strategiju od polja do stola. Srećom, e, fokus će biti na proizvodnji održive kvalitetne hrane koja će uzeti u obzir cijeli proizvodni lanac od primarne proizvodnje do, e, e, od, bacanja hrane, do prehrambenog otpada. Na nama je da nađemo najbolje rješenje imajući u vidu i zdravlje ljudi i očuvanje okoliša. Poljoprivrednici i u Europi i u drugim zemljama moraju biti e, dobro plaćeni, a moramo paziti na dobro, dobrobit te istovremeno smanjivati e, teret na okoliš. Naša sadašnja e, poljoprivredna politika ZPP E, ne postiže ovo sve što sam napomenula. Hoćete li onda promijeniti ili poboljšati ZPP kako bismo mogli proizvoditi kvalitetnu hranu na održiv način? Gospođa Sandra Pereira ima riječ. Hvala vam lijepa. Ja dolazim iz ruralne sredine gdje smo vidjeli kakav je utjecaj ZPP-a na našu zemlju, naše ljude i naše živote. I stoga imamo ovu strategiju od e, polja do stola E, sprječavanje e, egzodusa iz ruralnih e, područja je jedna tema kojom se trebamo pozabaviti. Ako imamo neoliberalni pristup koji se usredotočuje samo na tržišno natjecanje, gdje se ljude samo huška jedne na druge, a nemamo istovremeno održiv industrijski proziv, proizvodnju i narušavamo održivost, to će ugroziti e, održivost prehrambenog lanca, ali i cijeli e, ruralni svijet i male i velike poduzetnike. Općenito, e, kad govorimo o strategiji, trebamo imati u vidu sve poljoprivrednike, a vi to ne zagovarate. Hvala vam lijepa. Sljedeći ima riječ gospodin Salvatore Di Maggio. Hvala. Gospodine povjereniče, ovo je vrlo osjetljiv trenutak. Poljoprivrednici bi htjeli da se uvaži činjenica da su one živo gospodarstvo, da su oni srast i žrtva. Oni predstavljaju znanje koje se prenosi sa koljena na koljeno i koje se stalno obnavlja. Ovdje stalno govorimo o izazovima, ali želim podsjetiti na to da poljoprivrednici svakoga dana se bore, suočavaju sa izazovima i prihvaćaju još drugih izazova, ali oni moraju voditi glavnu riječ ovdje, ne smijemo ih okrivljavati. Dakle, ovdje postoji poljoprivreda visoke kvalitete koja nije u sukobu sa zelenim planom. Mi znamo da je europska poljoprivredna politika obilježila integracije u Europskoj uniji i to je još jedno veliko postignuće koje međutim treba malo podesiti. Ova inicijativa koja stavlja naglasak na e, sezonsko kretanja, na teritorijalnost, e, pokazuje da ne možemo e, samo primjenjivati jedinstvene algoritme na sve, jer iza toga stoji povijest i teritorij. Hvala, riječ zastupnik Ulrich. Hvala gospodine predsjedatelju, poštovani kolege i kolegice. U Slovačkoj smo već proveli ovu strategiju od polja do stola i međutim je došlo do sukoba sa europskim zakonodavstvom u tome. Dakle, trebaju nam posebni propisi za, za zemljopisno porijeklo. Europske subvencije su nepravedno postavljene kod nas. Eh, jedan poljoprivrednik dobiva otprilike 200 eura po hektaru, a u Austriji i u susjednim zemljama te su subvencije daleko više i te subvencije dobivaju 20 najvećih eh, poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, ne možemo govoriti o potpori malim poljoprivrednicima. To je je strategija koja se mora promijeniti. E, Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Daro. Hvala vam lijepa, predsjedniče. Ova strategija bi vrlo jasnu podršku trebala pružiti poljoprivrednicima. Tu govorim o subvencijama, fiskalnim e, poticajima, i drugim mjerama. Svi mi želimo proizvode koji su dobri, ispravno označeni i sukladno e, standardima. Nadalje, e, moramo imati obvezujuće mjere. Ja sam iz Rumunjske i ne možemo imati iste subvencije za e, poljoprivrednike, odnosno mi nemamo iste subvencije kao što su u Francuskoj i u Njemačkoj. To je ono što želimo i mislim da se općenito u Europi to treba uraditi i na jednak način. Zatim imamo konzultantski problem u kojem bi poljoprivrednici diljem Europe trebali imati pristup e, sredstvima za savjetodavne usluge. Hvala vam lijepa i na kraju gospodin Kelly. Ne slažem se često sa kolegom Wallaceom, ali ovaj put se u potpunosti slažem u onom pogledu u kojem e, izjednačava e, e, pogođenost industrije i gubitak malih poljoprivrednih gospodarstava u Irskoj recimo. To su jako bitni čimbenici zato što ti mali poljoprivrednici proizvode hranu i brinu za okoliš. To su jedini ljudi koji brinu za okoliš. i ne smije biti nikakve razlike između hrane, odnosno nema, oprostite, nema nikakve razlike između hrane koju oni proizvedu i koju proizvedu veliki industrijski e, lanci. Dakle, oni koji zaista trebaju potporu, e, trebaju je e, dobiti, kao i oni koji zaista proizvode ekološki održivu hranu, a ne tvornički e, proizvedenu hranu. dajem riječ povjereniku Vojčehovskom da zaključi ovu raspravu. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa, poštovani predsjedniče. E, dopustite da vam zahvalim e, na svim izjavama i komentarima. Nemamo vremena ozrtati se sada na svaku izjavu svakog zastupnika. Međutim, rasprava je bila jako zanimljiva i iznimno potrebna, a dolazi u pravi trenutak. Zahvaljujem odboru za poljoprivredu i gospodinu Linsu. E, nemamo još strategiju od polja do stola, još uvijek na njoj radimo, a sada smo odlučili o nekim smjerovima zbog Europskog zelenog plana. Dakle, kada je odlučeno o Europskom zelenom planu, dobili smo neke smjernice. Međutim, jako je puno ideja ovdje danas e, izneseno i neke od njih ću e, e, pokušati prenijeti u nju. Budući da radimo na Europskom zelenom planu i onom dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, nastojat ću primijeniti što više vaših prijedloga što je moguće. No dopustite da vas e, e, podsjetim da je mm, e, u cijeloj ovoj priči jako važan i povjerenik za zdravstvo, za Europski zelani plan. Ali osim povjerenika bitni su i poljoprivrednici i u potpunosti se slažem s onim što ste rekli, jer sam to i rekao ja sam ranije, da strategije mora biti i služiti, biti za farmer, za poljoprivrednike i njima služiti, a ne služiti, odnosno koristiti se protiv njih. Želimo li da poljoprivrednici i koriste manje pesticide ili bolje upravljaju vodom ili koriste neke druge okolišne mjere, onda su vam potrebni resursi. Stoga oni trebaju biti u prvom stupu. Tu su i ekosheme, vrlo bitne ekološke aktivnosti u drugom stupu i tako dalje. Upravo zato je važan, toliko važan proračun. Zatim ste spomenuli redoslijed. Da, ja bih htio da se prvo usvoji strategija, pa da se tek onda mijenja ZPP u tom istom smjeru. Nažalost, e, e, ZPP imamo od 2018. godine. E, komisija gospođe von der Leyen ne predlaže ZPP jer zato nema vremena. Drugim riječima, to poglavlje ne možemo opet otvoriti. Ali ZPP se može prilagoditi i kontaktirat ćemo s nadležnim tijelima kako bi pravila za ZPP u buduće mogla na neki način odraziti strategije koje smo usvojili. Mislim da je ova strategija prilika e, naročito za mala i srednja poduzeća koja jako brzo nestaju, koja zapravo gubimo. E, iz toga mislim da u Europi ima prostora za veće i, i intenzivnije poljoprivredne proizvođače, a oni koji su manji i bave se ekstenzivnom poljoprivredom spremni su za e, ekološke izazove. Dakle, istovremeno e, ne želimo da veliki e, velika poljoprivredna poduzeća izguraju ili e, dovedu do e, nestanka malih poljoprivrednih proizvođača. Organska poljoprivreda je po mom mišljenju jako važna i razvijet će se u okviru ove strategije od polja do stola. Međutim, mi želimo promicati organsku potrošnju kako bi se zapravo cijenila organska proizvodnja. I to je velika vrijednost i veliki uspjeh evropske poljoprivrede. Ovo je najbolja hrana, naša hrana je najbolja hrana na svijetu, ispunjava sve naše zahtjeve i to je zapravo ono čime se trebamo ponositi e, e, i što trebamo e, zapravo, čime se trebamo dičiti diljem svijeta. E, spomenuti su proizvođači da trebamo tražiti da isti zahtjevi, isti standardi vrijede za sve. Međutim, tu, je i tu su i pravila Svjetske trgovinske organizacije, VTO-a, koji se moramo pridržavati. Strateški planovi će biti e, ključni i mi ćemo na njima raditi, ali ono što vam ja mogu obećati jest da ćemo ih e, ocjenjivati kada dođu iz e, država članica i ja ću pritom dati sve od sebe e, da se smanji taj birokratski teret. Kako ne bismo na kraju pretjerano opterećivali život poljoprivrednika. Jasno mi je da, to, da do toga zaista kad dolazi. Dame i gospoda, najljepša vam hvala na ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Rasprava se održava ne samo u ovoj prostoriji, u dvorani, već općenito u parlamentu. Mislim da su sada poljoprivrednici sigurniji e, i znaju u kojem pravcu idemo. Dopustite da još jednom pokažem da će Europska komisija učiniti sve što može, tako da će Europski zeleni plan i strategija od polja do stola stupiti na snagu imajući u vidu poljoprivrednike i e, želeći se izboriti za bolju budućnost europskih poljoprivrednika. Hvala. Ovim govorom povjerenika zaključena je rasprava o ovoj točki dnevnog reda i sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, imamo raspravu o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava. Prva rasprava je o Gvineji, a posebice nasilju prema prosvjednicima. Započet ćemo raspravu sa autorima prijedloga rezolucija. Prva ima riječ zastupnica Herzberger Fofana. Merci, monsieur le président. La République de Guinée vit une période difficile marquée Republika Gine prolazi kroz teška vremena sa sve većim e, nasiljem i prijetnjom demokratske stabilnosti. Politička snaga i suverenost mora ostati u rukama građana i treba poštivati volju građana i to treba održavati državne institucije. Prošle godine najavljen je referendum e, koji će doista promjene e, Ustava i od tada političari i civilno društvo osporavaju činjenicu da će se dogoditi referendume i dolazi na, došlo je do nasilja e, i također dolaze izvješća o žrtvima policijskog nasilja. To je uzrokovalo priličnu količinu e, zabrinutosti u međunarodnoj zajednici. Molim vas, svi govore istovremeno. E, molim vas, evo, gospođa Renam, molim vas malo tiše, ne mogu govoriti dok svi govore. Ispričavam se za to. Tako da je policija, na primjer, koristila ženu kao ljudski štit e, kako bi se zaštitila od e, prosvjednika. To je e, doista šokiralo međunarodnu zajednicu. Pitanje je sada od kuda dolazi to nasilje i što ga izaziva mi bismo potaknuli Gineju da se otvori dijalogu i da iznađemo odgovor na to ključno pitanje. Također trebaju nam i drugi participatorni procesi koji mogu uzeti u obzir različite ideje u na mirni inkluzivni način i potičemo Gineju da učini sve što je moguće da okonča ovu nemoguću situaciju. To je neprihvatljivo da se prosvjednici tuku, da se prema njima koristi suzavac i Žalim zbog činjenice što e, su izgubljeni životi tijekom prosvjeda. Vlada Gineko govori da je to suverena zemlja i da niko izvan zemlje i nedržavni djelnici ne mogu donositi odluke u ime te zemlje. No ne, mogu ne možemo niti imati e, represiju jer je važno da Europska unija na odgovarajući način e, odgovori na naše obveze u našim odnosima prema Africi. Trebaju nam e, inkluzivni demokratski procesi i e, predsjedatelj. E, molim vas u buduće da se držite vremena. Evo, dopustio sam vam dodatnih 45 sekundi zbog ovog komentara koji vas je omeo, no ipak vas molim da se držite dodijeljenog vremena. Gospođa Arena, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj pokušaj da se, da se predsjednik dočepa trećeg mandata stvara nestabilnost u cijeloj zemlji i upravo ovo e, je dovelo do, e, do nasilnih represija prosim snaga sigurnosti u Gineji i otvaranja vatre na nenaoružane demonstratore, e, prosvjednike. Sigurnosne snage trebaju odgovoriti na odgovarajući način na situaciju u zemlji, a godinama to već ne čine. Od listopada prošle godine e, niz civila je ubijeno i više od 70 e, protest, demonstranta izgubilo je živote. Opozicija nema prava glasa, ne može se govoriti e, otvoreno i to osuđujemo i pozivamo na vladu da poboljša upravljanje E, i da stvori atmosferu u kojoj ljudi mogu mirno prosvjedovati. Također moramo e, osuditi nasilje i ubojstva koje su se dogodila. Te treba naravno e, prestati zatvarati ljude koji koriste svoje demokratsko pravo na prosvjed. Predsjednik onda pokušava protivno ustavu doći do trećeg mandata pa Konde koji je nekada bio utemeljitelj eh, demokratskih procesa trebao bi se ipak sjetiti svoje prošlosti i znači političko rješenje za ovu krizu, a središnji stup toga trebaju biti ljudska prava. Pozivamo i službu za vanjsko djelovanje da razgovara sa GNEM i da pokušava eh, ublažiti nasilje povezano sa ovim izborima. Eh, gospodin Černecki, jednu minutu, izvolite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 E, sva pomoć mora biti povezana sa uvjetom poštivanja ljudskih prava i zakona. Predsjednik e, Gvine e, bi trebao biti upozoren na to da i s naše, u našim zemljama su na referendumu izgubili vlast Renci, Cameron, svi su oni izgubili upravo zato što su izgubili na referendumu. Možda bi to bio e, argument. Hvala. E, gospođa Villanueva Ruiz, jednu minutu. Prosvjedovanje nije e, zločin, nego ljudsko pravo koji ljudi koji žele odlučivati o svojoj sudbini i ne bih e, trebala na to podsjećati, no ono što vi sada vidimo je e, sme, e, ukidanje javnih i političkih prava diljem svijeta. ono što se događa ovdje, sada se događa i u Europi, Srednjem istoku i Aziji. I ono što sada tražimo je da se ne odobri treći mandat predsjedniku, pa pozivamo na solidarnost eh, onih eh, sa onima koji su izašli na prosjede na ulice nakri, također ono što traže Ujedinjeni narodi i organizacija civilnog društva. Želimo slobodu eh, prosvjeda, slobodu tiska kao i civilna i ljudska prava no, želimo i da Europska unija podupre prosvjednike, no e, i usprkos tome u slučaju Gineje Europa nije učinila ništa e, kako bi se osiguralo poštivanje ljudskih prava ondje. I e, upravo se pomoć, humanitarna pomoć i razvojna pomoć koriste samo da se okrene pogled na drugu stranu. Gospodin Lega dvije minute. Hvala. Oni e, koji moraju tražiti izmjenu Ustava da bi ostali na vlasti, možda bi ipak trebali radije tražiti promjenu karijere. To je očigledno e, za Vladimira Putina, ali i za Alfa Kondeja također. A to, e, prijatelji, nije jedina stvar koja su njima dvojice zajednička. Osim njihovog zajedničkog tendencije da, da oružjem uguše demokraciju, zatvaraju vođe e, opozicije i one koji izražavaju svoje mišljenje. No, e, osim toga, e, Ginea je najveći proizvođač boksita iz kojeg se radi aluminij. Oni su upravo ono što želi Putin, najveći proizvođač aluminija izvan Kine, 20, e, e, Rusija 27% svog boksita dobiva iz Gineje, čime je Gineja najveći izvor e, ukupne proizvodnje temeljne sirovine za alumini. Ovo nije zato čudno što je ruski bivši veleposlanik u Gineji podupro težnju predsjednika da ostane i treći mandat na vlasti. Od 2002. 11 afričkih vođa poduzeli su razne sumnjive mjere kako bi ostali na vlasti Alfa konde je sada 12. to baš nije jako to baš nije jako lijepo, ali bi čovjek trebao znati kada je vrijeme da odstupi, a ljudi imaju pravo po svom ustavu e, demokratski odlučivati o svojoj budućnosti i narod gine zaslužuje bolje od toga. Hvala. Kolega Ećen, minuta 30, izvolite. Hvala predsjednice, uvaženi kolege. Um, Alfa e, Konde e, je e, dao nadu za demokratsku budućnost u svoje zemlje, a sada se traže odgađanje parlamentarnih izvora i, i referendum kako bi dobio svoj treći mandat. No, još gore e, suzbijaju se nasilno protesti i to prosvjednici koji su protiv e, takvog postupka i ljudi koji žele e, demokratske izbore i poštivanje ustava, no njih se uhićuje i premlačuje, te ubija i ne možemo dopustiti da E, da samo gledamo što se događa. Očekujemo od vlada da poštuju ljudska i građanska prava. Također tražimo hitno puštanje opozicije uhićene iz političkih razloga te da se očuva pravo na prosvjet kako bi ljudi mogli izraziti svoje mišljenje. Najbolje bi bilo kada bi ti e, ljudi na kraju mogli izraziti svoje mišljenje na parlamentarnim izborima jer demokratski izbori e, su ono što zaslužuje narod Gineje i e, stoga bi trebalo hitno e, doći do izbora, ne bi se smjelo e, odgađati, a izmjene Ustava treba odmah obustaviti jer ne može se dopustiti da se sada samovoljno donosi treći mandat za predsjednika. Hvala. Gospodin Kelly, jednu minutu hvala predsjednice. Kada je Alfa Konda izabran 2010. na vlast, mislili smo da je došla e, nova, e, došlo doba nove demokratske ere za ljude Gine, e, Gine. No, kada je stekao vlast, sada ju želi zadržati za sebe i obrušio se na narod Gine koji prosvjeduje i na bilo kakvu opoziciju svojim idejama, a sada želi promjenu ustava kako bi mogao još dulje ostati na vlasti. Stoga nije iznenađujuće što je došlo do prosvjeda i e, što su e, oni e, a, a najgore od svega je što su nasilno suzbijeni. I ključno je da o tome raspravljamo ovdje te da učinimo sve što možemo kako bismo e, pokušali e, primorati Alfa Konda da se pridržava e, ustava kakav jest. Gospodin Zorinjo, minutu 30, izvolite. Predsjednice. Antidemokratski vjetar puše Gineom Konakre E, fa onda nakon deset godina sada pokušava promijeniti ustav e, na referendumu kako bi mogao treći puta e, dobiti mandat. Također će se istovremeno održavati legislativni izbori što je pokrenulo jedan razumljiv val protesta u zemlji što je pak vodilo do stotine ranjenih kao posljedicu prosvjeda te desetke ubijenih od strane snaga sigurnosti. Nedostatak informacija, e, pravo na protest je nešto što je potpuno oduzeto e, od strane vlasti. Treba pažljivo pogledati tko je odgovoran za sve to i zaustaviti državno nasilje u toj zemlji. Trebamo pozvati vlasti e, Gineje da omogući fer i slobodne izbore, a treba povući i konsekvence i E, omogućiti e, normalan rad političkim strankama. Stabilnost je ključna za, i za Gineokonakri i za susjedne zemlje. A ono što se događa u ovom trenutku samo još više e, otežava životne uvjete koje nakon nisu laki. Trebamo pažljivo to pogledati i međunarodna zajednica treba se uključiti u osiguranje budućnosti Gine Kolega Berg, minuta 30, izvolite. frau präsidentin vielen dank! ich predsjednice malo sam iznenađen što je Gineja eh, sada predmetom ove rasprave. Vidjeli smo ove demonstracije i nasilje u zemlji, no puno je tu stvari koje se samo pretpostavljaju u ovoj, eh, u ovoj rezoluciji, čak i Eh, Amnesty International eh, pažljivo iznosi tvrdnje i zapravo se govori i o nasilnim demonstracijama protiv vlade, tako da ne moramo biti iznenađeni ako je i odgovor bio eh, prilično nasilan sigurnosnih snaga. E, predsjednik e, Gineje bio je prvi demokratski izabrani predsjednik e, Gineje, rekao da želi reformu ustava zato što je ona jedan zaostatak kolonijalnog vremena. To nije diktatura. On je ponudio referendum na tu temu, planiraju se izbori koji će koji će biračima dati mogućnost da sami odlučuju o budućnosti Republike. Jedan od problema sastoji se u tome da neke opozicijske stranke prijete ne samo bojkotom izbora nego i time da e, se uopće neće provesti izbori i umjesto megafonske demoplacije koja stalno e, e, izaziva ovakvu raspravu mogli bismo konstruktivno surađivati sa vlastima i ljudi u Republici Gineji imaju izbor žele li izmijeniti svoj ustav, a referendum je demokratski put u budućnost. A mi bismo se trebali držati podalje od stvari koje nas se natiču, a posebice davati izjave koje lošu situaciju još pogoršavaju. Hvala. Kolega Castaldo, jednu minutu, izvolite. Hvala lijepa. 2019. godina bila je godina vala prosvjeta u cijelom svijetu, u vrlo raznolikim zemljama po stupnju razvoja, demokratske kulture i bogatstva. I u Republici Gvineji došlo je do socijalne revolucije i traže sve više demokratske sudjelovanja i organiziraju se prosvjedi u cijeloj zemlji protiv nepravidne ustavne reforme predsjednika Alfa Kondeja. Bilo je puno nasilja e, dijelom od strane prosvjetnika, ali iznad svega od snaga sigurnosti prečesto vlasti jednostavno krenu u nasilnu represiju arbitrarno hapšenja Dragi kolege, situacija je jako zabrinjavajuća i mi zaista moramo pomno pratiti što se događa. Trebamo tražiti dijalog između svih snaga u tom društvu i poslati međunarodne snage kako bi se izbjegao građanski rat, ali iznad svega moramo tražiti da naša poduzeća ne izvoze oružje u zemljama gdje se to može koristiti protiv javnog mjenja i protiv naroda. Kolega Marijani, minutu i 30. Hvala lijepa. Već je davno prošao doba sekutaurea i francuski utjecaj u Africi sve dalje i dalje. A Gineja, Gineja sada se želi emancipirati od kolonijalne zaštite i sve ono što je načinjeno evo, ranije u različitim slojevima društva u Gvineji. Gvineja Konakri je zaista predmet vrlo velikog uplitanja stranih država što samo komplicira situaciju. Gineja Konakri je neovisna zemlja i ako se mi možemo protiviti ovim ili onim aspektima, ali oni imaju pravo promijeniti ustav. Predsjednik Alfa Konde je sada netko koga se jako kritizira zbog načina na koji vodi tu državu. Da, e, ovako ponašanje prema prosvjednicima je nedopustivo, a također je nedopustivo e, način na koji su se neki prosvjednici ponašali. Mi želimo imati određeni utjecaj u Africi ili ne želimo ili se želimo sasvim povući u odnosu na Kinu ili Indiju. Od 2000. godine više od 10 država odlučilo je promijeniti ustav ili su državnici odlučili ostati i dalje na vlasti. U Kamerunu primjerice ista osoba na vlasti je već 38 godina. Ovo sve jasno pokazuje kako smo nemoćni. Trebao bi se organizirati referendum u Gvineji koji bi oni mogli odlučiti hoće li ili neće prihvatiti taj ustav. Bilo bi nam na čast da taj referendum prođe na legalan način i da onda sami Gvinejci izaberu ustav. Hvala, a sada spontano javljanje za riječ. Obzirom da imamo glasanje, imamo još jednu raspravu, a šest prijavljenih za riječ. Samo e, ću prihvatiti jednog govornika po klubu i to oni koji su se javili prvi, a to je za EPP e, jednoga e, za SED i za GUE. Krenut ćemo sa gospodinom Stenhovskim. Hvala. Zahvaljujem uvaženi kolege. Postavljam se ovdje pitanje Zašto e, sada dovodimo ovu raspravu u pitanje? Želimo utjecaj u Africi, želimo da Afrika e, krene ka demokratskom razvoju od kolonijalizma do prave demokracije i osobno mi je bilo doista drago kada je predsjednik Conte 2010. stupio na dužnost i Pratio sam pažljivo njegove korake, njegovu politiku, interesirao sam se za to i mislim da politička situacija u toj predivnoj i bogatoj zemlji se doista polako promijenila. I sada ne mogu vjerovati kada vidim što se događa od listopada u toj zemlji. Nije normalno da se, da se ljude ubija i da snage sigurnosti postupaju tako represivno protiv vlastitog naroda te da građani nemaju pristup e, zdravstvenoj skrbi e, niti drugome. Zato trebamo sve učiniti da zaustavimo taj napor. E, Mnogi su pokušali stalno raditi na tome da ih se stalno ponovno bira. I e, na referendumu žele postići rezultat kako je više manje zauvijek ostane na vlasti. Sve je to dio dugog lanca e, patnje i represije. A kulminacija toga e, bile su žene E, koje su silovane i na deseci ljudi koji su ubijeni 2009. godine. Ista stvar se i sada događa. E, mi krajnje je vrijeme da Europska unija nešto napravi na Kanarskim otocima gdje migranti pokušavaju doći u Europsku uniju. Dobro je da podržamo demokraciju i Gvineji i drugdje na afričkom kontinentu. Gospodin Volis. Rezolucija osuđuje nasilje u Republici Gvineji i kršenje ljudskih prava. Osuđujem kršenje ljudskih prava posvuda na svijetu, međutim ovaj parlament osuđuje e, kršenje ljudskih prava posvuda u svijetu, ali zanemaruje kada do toga dođe u Europskoj uniji. U 19. studenog i od onda E, su prosvjedi u Francuskoj dok Makronova policija e, pa, pušta suzavac i e, umjetnim mecima se okomljuje na prosvjednike. Bilo je mnogo problema, mnogih ljudi su izgubili oko ili ruku. Moramo priznati E, da e, kada tražimo da ponašanje na određeni način gvinejske vlade, zašto to ne zatražimo i od Makronove vlade ili pak španjolske vlade? I za kraj rasprave, e, povjerenica gospođa Dala, izvolite. Uh, yes, Okay. So the European Union is a Europska unija je dugoročni partner Gvineje. Ta država je itekako napredovala od prvih demokratskih izbora 2010. godine koji su na vlast doveli sadašnjeg predsjednika Alfa Kondea. Stabilnost te zemlje i njezino blagostanje važno je za tu regiju kao i za Europsku uniju. Od veljače 2018. godine kada su se održali lokalni izbori, e, društvena situacija je, situacija u tom društvu je sve napetija. Mogućnost novog ustava <clears throat> te mogućnost da predsjednik onda ostane na vlasti i nakon svog drugog posljednjeg mandata e, su e, rezultirali organizacijom nacionalnog fronta za obranu Ustava. I to je također dovelo do velikog broja prosvjeda protiv njegovog trećeg mandata. E, ti prosvjede često su nasilno prekinuti od strane snaga e, javnog reda i mira. Mnogo toga se u toj zemlji ne poštuje od sredine listopada prošle godine otprilike 30 prosvjednika izgubilo je život, navodno ubijeno iz vatrenog oružja. Europska unija je opetovano tražila da se e, s okolnosti njihove pogibije razriješe i e, razjasne i da se izvedu plednice pravde oni koji su za to odgovorni a situacija do koje je došlo e, nedavno samo je povećala dakle tenzije i dvije velike e, oporbene stranke odlučile su da će bojkotirati glasanje. Iako je promatračka misija Europske unije tražila da se popis birača e, provjeri jer nije bio točan, takav pregled popisa birača načinjen je tek djelomično ili letimično. A saznalo se da će novi izbori biti e, pratiti i jedan novi e, ustav kojim bi se omogućilo predsjedniku Kondeju da izvede što je naumio i to dijeli tu zemlju. A e, Sada je dakle ta zemlja podijeljena, čak što je vrlo opasno po e, etničkoj liniji. Mnoge afričke organizacije, organizacije Afričke unije i e, druge afričke organizacije pozivaju da se situacija smiri i da strane pozivaju strane na dijalog. Smatramo da je najbolji način da ljudi izađu na izbore i prihvate rezultat e, taj e, da se na izbore izađe smireno. Svaka zemlja može modernizirati svoj ustav, <clears throat> međutim izmjena temeljnog prava, temeljnog zakona je nešto za što je potreban veliki konsenzus, <clears throat> a to u ovom času nedostaje. Održavanje referenduma tek nekoliko mjeseci prije izbora nije sukladno dobroj praksi organizacije Afričke unije. A u tom kontekstu glasnogovornik visokog predstavnika Borela je u petak prošlog tjedna pozvao na uključivi dijalog kako bi se izbjegla daljnja eskalacija nasilja te poziva na transparentne izbore u kojima bi sve stranke mogle sudjelovati. Samo ako se poštuje taj građanski prostor i prestane se kršiti ljudska prava, samo u tom slučaju može se postići uvjete potrebe za takav dijalog. Na prvo mjesto treba doći mir u Gvineji. Mi ćemo biti spremni pridonijeti tom procesu radeći s našim partnerima u jednim narodima e, u i Afričkoj uniji. Europska unija i dalje je jako prisutna u Gvineji, radi sa predstavnicima civilnog društva i e, pokušat će pomoći stanovnicima Gineje. Kriza u Gvineji je visoko na našem dnevnom redu. Hvala, ovime smo time zaključili e, raspravu. Imamo šest predloga rezolucije o kojima će se glasati danas, a sada sljedeća rasprava odnosi se na dječji rad u runicima Madagaskara. Nažalost, već kasnimo, e, pa vas e, molim da se u ovoj raspravi ne javljate za plavi karton, ja neću moći dopustiti. Kolega Bilde, kao autor, jednu minutu, izvolite. Die Kollegin, sorry. Kolegice, izvolite. Hvala lijepa. Žili ima 13 godina, međutim više neće ići u školu za 20 centi eura. Da, po danu dobivat će, morat će raditi u rudnicima, a Frederik ima 8 godina i e, također radi u rudniku u Madagaskaru. Oni su tek dvoje od 73 tisuće djece u svijetu koje prisilno moraju raditi vrlo teške poslove. Teško je zato okriviti vladu u Madagaskaru koja E, mnoge stvari radi e, uz američku vladu. U ovom konkretnom slučaju 87% izvoza Mike iz e, iz Madagaskara ide u Kinu i to onda ide u naše elektroničke proizvode. Sve dok se bude ovako postupalo i dok se ne budu poštovali i tražilo se sve najjeftinije, situacija se neće promijeniti. Hvala lijepa. Svi smo mi složni u ovom parlamentu da se treba boriti protiv dječjeg grada na Madagaskaru. Situacija je nepodnošljiva i ne može se s njom više nastaviti. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen najavila je politiku nulte tolerancije po pitanju dječjeg rada. Bilo bi međutim licemjerno to reći, a da se pritom ne izdvoje odgovarajuća sredstva. Prvi alat su trgovinski sporazumi. Svi oni moraju isključiti rad djece i to obveznim poglavljima. E, sve to mora biti vezano za održivi razvoj. Drugo, e, due diligence svih poduzeća koji treba biti obvezan. To traže više država. Države, države moraju kontrolirati uvoz i moraju poštovati obveze e, koje daje OECD. A treće su e, sporazum o kojem sada se pregovara u njenim narodima o multinacionalnim tvrtkama. Treba tražiti da se ta rezolucija brzo uzvoji i ova rezolucija Europskog parlamenta je također važna. Prema tome počnemo sada raditi. Gospođa Insio. Hvala. Ako vaš telefon ili e, vaš automobil postoje samo na štetu tuđeg rada, 11.000 djece minimalno radi u rudnicima na Madagaskaru. A uglavnom e, od tamo dolaze mnoge komponente naših telefona i automobila. Mene je sram zbog toga. Ta djeca rade u nehumanim uvjetima. Djeca ne bi smjela raditi u rudnicima, ne bi uvijek smjela, smjela raditi, već bi trebali ići u školu, da tamo rastu i da ispune snove. Cijelo društvo zato je odgovorno. Država, privatni sektor i međunarodna zajednica u cjelini. Moramo se pozabaviti samim izvorima problema koje su prvenstveno siromaštvo. Isto tako moramo donijeti mjere da se to ispravi. Poduzeća moraju e, biti odgovorna u svim fazama e, cijelog lanca vrijednosti nije jednostavno prihvatljivo ne poštovati ljudska prava, a dječja prava, ljudska prava treba poštovati. To e, nije nešto o čemu se može pregovarati. Jednostavno ih treba poštovati. Ako se oko jedne stvari ovaj parlament može, e, mora moći dogovoriti, to je kako raditi sa najslabijim u našem društvu, a to su djeca. Hvala gospodin Črnecki na jednu minutu. Dragi kolege, baveći se politikom, e, vrlo rijetko nailazimo na situacije koje su <clears throat> sasvim crne ili bijele. Ovdje jednostavno e, jest takav slučaj jer ovakva stvar o kojoj mi sada govorimo nema opravdanja. Gotovo svi mi imamo djecu, nečake, unuke i sjećamo se kako je to bilo kad su oni bili mali. I e, zamislite, jesmo, bismo li mi dopustili da rade na taj način? Dakle, zaboravimo razlike koje imamo među nama, te govorimo jasni i glasno, moramo se moralno usprotiviti, ali moramo također jako vršiti politički pritisak. Ovo više nije prihvatljivo. Našu humanitarnu i ekonomsku pomoć moramo uvjetovati za zemlje koje ne poštuju situaciju. Kolega Šulc na jednu minutu. Dok mi ovdje govorimo, 11.000 zemlje udiše otrovnih prah mihe u rudnicima na Gaskaru. Neki od njih imaju svega pet godina. Oni pokušavaju tako pomoći prihraniti svoje obitelji. Koliko dugo još možemo ignorirati djecu koju kopaju tu rudu za naša poduzeća? E, Europska unija, naročito Estonija, moraju na sebe preuzeti odgovornost i tražiti da naša poduzeća koriste isključivo e, sirovine koje su proizvedene na e, etički način. Moramo imati nultu stupu tolerancije prema dječjem radu. E, moramo paziti kako se trguje nekim proizvodima. Treba ostvariti ciljeve održivog razvoja, Ujedinjenih naroda. U tom smislu treba početi dijalog i s Kinom i s drugim uvoznicima Mike kao i sa vladom Madagaskara kako bi se u potpunosti iskorijenio dječji rad do 2030. This resolution parliament strongly condemns the unacceptable We recall the Malagasy authorities of... Parlament eh, eh, radi e, na način gdje mi u Madagaskaru e, vlada e, radi u rudnicima Mike. I zbog toga je jako, jako je pala cijena te rude i što je samo pogoršalo eksploataciju djece. Oni prijete problemima i e, ta djeca pate od dehidriranja, imaju teške rane, a isto tako fizički i psihički zlostavljaju. Ukidanje siromaštva jedino je što treba napraviti za borbu e, i iskorjenjivanje dječjeg rada. Treba raditi na socijalnoj zaštiti. Madagaskar je napredovao djelomično jer je predložio zakone protiv dječjeg rada i isto tako je promijenio neke zakone. A osim toga, Madagaskar revidira kodeks o rudnicima i e, sada dakle treba obratiti pažnju na standarde vezane za okoliš dostojanstven rad i na djecu. Međutim, za sada vlasti nisu uspjele primjenjivati sankcije za kršenje toga jer nemaju e, mogućnosti dobrog provođenja javnog reda i mira. Mi u Europskoj uniji možemo također odraditi naš dio posla ovom rezolucijom. Europski parlament e, poziva na to da se bori protiv dječjeg rada na Madagaskaru. Europska unija je zaista angažirana za takvo što putem svojih trgovinskih politika i to je sukladno s obećanjem predsjednice Europske komisije da ćemo imati nultu stupu tolerancije, nulti stupanj tolerancije prema dječjem radu. Nitko ne želi raditi u lošim uvjetima koji su opasni po život. Borba protiv dječjeg rada jedno je od stvari za koje se mi jako zalažemo i moramo poslati ovom rezolucijom vrlo jaku poruku. Zastupnica Vautmans, minuta pol sljedećima riječ. Hvala lijepo. Povjerenice, dame i gospodo, mislim da smo svi vidjeli fotografije djece u rudnicima. Ja sam ih vidjela i osobno. Djeca poredana od najmanjih do najvećih kada su u školi, ali ne, idu na rad u rudnicima. I moraju vidjeti koji su najmanji da se mogu vući u tamne tunele. Dame i gospodo, da ste to vidjeli, uvjeravam vas da biste prioritetnim učinili zabranu rada djece do 25. Jer ako vidite stotine milijuna djece diljem svijeta koje pate, diljem svijeta, dakle jedno od deset radi umjesto da ide u školu, umjesto da ide na igralište. Tako da bi zahvalila svima koji su ovo su potpisali. Pregovori su bili teški, no mnogo je žena tu bilo uključeno i opunomoćenja ženskoga, tako pomognimo Madagaskaru, jednoj od najsramašnijih zemalja na svijetu, gdje jedno dvoje djece radi. Mi moramo poduzeti mjere, ja tražim komisiju, Ursula von der Leyen je obećala da ćemo ovo učiniti prioritetom, pa me zanima, prije ljetnog raspusta Možete li nam dati akcijski plan komisije kako bi jasno pokazali da želite iskorijeniti rad djece do 2025. Hvala u ime EPP-a zastupnik Kelly jedna minuta. Hvala lijepo. Ovo je jedna od najtužnijih rezolucija o kojima smo u ovom parlamentu raspravljali jer uključuje djecu i rad djece i u ovom slučaju je to u rudnicima Madagaskara. To su djevojčice i dječaci već od pet godina starosti koji rade u rudnicima. Procjenjuje se da je 62% rudara ispod 18 godina starosti. To je nečuveno. Oni ne dobivaju priliku pohađati školu, iskoristiti svoj potencijal u budućnosti, njihovo zdravlje, osobito pluća i rast su dovedeni u pitanje. Uz to rade za niske plaće. Dakle, na mjestu je da uzmemo na sebe, da pokušamo privesti kraj ovu praksu rada djece do 2025. To je jedan od ciljeva komisije i mislim da bismo to trebali ostvariti. Hvala ime da zastupnica Arena. Jedna minuta. Hvala lijepa. Zaista sam jako ljuta zbog ove rasprave danas. Naravno, slažem se da je rad djece na Madagaskaru neprihvatljiv. Međutim, dragi kolege, kad je trebalo izglasati e, zakon o due diligence za poduzeća, dakle, činjenicu da poduzeća moraju znati kako se ponašaju, onda su pučani glasali protiv. Jučer kad se radilo o sankcijama e, vezanim e, za sporazum sa Vijetnamom, onda je klub Renju glasao protiv. Kada je trebalo se boriti o trgovinskim sporazima na međunarodnoj razini, o sljedivosti poduzeća, Renju i Pučani glasaju protiv kada smo trebali krvave min, e, rude e, i traž, glasati o njihovoj sljedivosti, onda su opet glasali protiv. Oprostite, biti protiv dječjeg rada i načiniti rezoluciju koja ničim nije obvezujuća, to je licemjerje. Glasat ću za jer je to važno, ali zaista mislim da je licemjerno da se naš parlament ponaša na ovaj način. Hvala zastupnica Šarancova, minuta i izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice. 47% djeca iz Madagaskara od 5 do 17 godina rade umjesto da su u školi. Ne samo da su lišeni obrazovanja, već za mnoge opasnost na svakodnevne osnovici dovodi njihov život u opasnim poslovima poput rudarenja. Svako dijete ima pravo na obrazovanje pravna standard života koji podržava njihov fizički, mentalni, socijalni razvoj. Rad djece krši ta prava. Europska unija je posvećena privođenju kraju rad djece do 25. godine, ali to znači još pet godina patnje za milijune djece u Madagaskaru i drugdje i mnoge živote koji će biti izgubljeni i budućnosti koje će biti uništene. Privedimo kraju rad djece i ranije, učinimo sve što možemo kako bismo podržali zemlje da ubrzaju provedbu postojećeg zakonodavstva i aktivnosti koje idu u tom smjeru. Klub Renew Europe tvrdi obveze komisije pretvorimo u smislenije aktivnosti. Hvala. Zastupnica Pirbakas, minute polu ime ideja. Puno hvala. Dragi kolege, tema kojom se danas bavimo dovodi u pitanje naš način proizvodnje u svijetu. Sve se samo temelji na ekonomiji. Djeca trebaju raditi kako bi u Europu se izvezli najjeftiniji proizvodi i ide se za tim da sve najmanje košta. I e, to je dakle taj jedan liberalni model koji konačnici rezultira dječjim radom, primjerice ovdje u rudnicima na Madagaskaru. Dakle, to je ekonomski model Europske unije, onaj gdje trebaju raditi djeca. Za klub identitet i demokracija mi smo protiv globalizacije bez granica. Mi se zalažemo za pametni protekcionizam gdje će potrošač saznati odakle dolaze proizvodi koji je kupio i njihovi sastojci, kakve su u njima sirovine. Kako možemo dopustiti da u Europu ulaze e, proizvodi od sirovina koje su e, iskopane zahvaljujući eksploataciji djece. Europa koja štiti svoje e, narode i e, ako na države odlučuju onda se ovakvo što ne bi dogodilo. Vrijeme je da donesemo te odluke. Hvala, vam, molim vas da se držite vremena za, govore, za govorenje, za sada ćemo stići na vrijeme, molim vas nemojte prekršiti vrijeme govorenja. Hajde, Hautala, u ime zelenih, izvolite, imate riječ. Hvala vam, hvala lijepo. Cijena po živote i okoliš za naše automobile, sjajne i mobitele postaje zapravo neprihvatljiva jer znamo da ih se proizvodi koristeći rad djece, prisilni rad i bez da to znaju potrošači, bez znaju odakle doista proizvodi dolaze. Ako se parlament doista ozbiljno doživljava i traži da se proizvodnja iz ovih rudnika na neki način koristi na europskom tržištu, samo možemo imati na umu dužnu revnost za ljudska prava koja je spomenula naša predsjednica pododbora za ljudska prava i nemojmo biti licimeri. Ako želimo iskorijeniti rad djece, to možemo, ali za to moramo provesti instrumenta. Za to na razini Europske unije nema boljeg instrumenta nego obvezna dužna rednost oko rada djece. Hvala zastupnica Bjelan, jedna minuta. problemem. Zahvaljujem. Rad djece na Madagaskaru je općeniti problem. Više od 230 tisuća djece se eh, radi u rudnicima i od sedme godine rade u raznim eh, rudnicima zlata i drugih eh, minerala od čega oboljevaju od raznih bolesti i tjera ih se da rade u jako opasnim uvjetima. Čak ako je uveden zakon o E, reguliranju dječjeg rada, to se znači samo, to se odnosi samo na djecu od 15 godina nadalje. Znači to je uopće neprihvatljivo, zato pozivamo Republiku Madagaskar da poštuje prava djece, da osigura djeci obrazovanje i prema, e, da postupa prema međunarodnim ugovorima te pozivamo, pozivamo komisiju također da osigura da buduća strategija za Afriku

na madagaskarze zmuszanych jest do pracy. Zahvaljujem. Milijuni dzieci Madagaskaru e, tjera se na rad, od čega e, tisuće i tisuće opasnim e, uvjetima rade u rudnicima. Po ovom pitanju postoji određen napredak, ali svejedno je potrebno hitno djelovanje. Pozivamo vladu Madagaskara da krene putem poboljšanja i e, također e, da traži e, da se osnovi sistem dozvola za rudnike. Naime, problem je što je više od 27% populacije Madagaskara živi u dubokom siromaštvu, 40% djece je podhranjeno. Znači, stvar se neće poboljšati dok se ne pomogne, poboljša situacija sa siromaštvom. Uh, upravo Europska unija treba također se fokusirati na uh, pristup obrazovanju, to je važno ne samo za obrazovanje djece, nego i budućnost zemlje. Gospođa Fola, jednu minutu. Hvala predsjednice. Ako na Madagaskaru tisuća, a stotine uh, tisuća djece rade diljem svijeta za naš konzum ili luksus, to je nešto gdje je Europa zakazala. Stoga tražimo od komisije hitni mandat da se konstruktivno uključuju u e, tekuće pregovore u UN-u za obvezujući sporazum za prekogranične tvrtke i izradu stvarnih rješenja. Žao mi je doista da vijeće danas ne sudjelo u ovoj raspravi. Na dobrovoljnoj osnovi do sada stvar nije dobro funkcionirala uopće. Globalni E, lanci e, opskrbe i dalje izrabljuju, znači trebamo obvezujuće propise i sankcije. Bezuvjetna zabrana dječjeg rada mora biti hitna, e, hitni temelj naših trgovinskih odnosa. Jer ako u jednom trenutku govorimo o dječjim pravima, a zatim kupujemo te proizvode, to e, nije konzekventno. Osim toga treba, treba e, se u sporazumima osigurati i obrazovanje, pristup zdravlju i ostalom e, za djecu. Gospođa Višnjevska čini se da nije ovdje. Ako se ne javite, moramo prijeći dalje. Kolega Bjedrona, izvolite jednu minutu. Hvala gospođo predsjedateljice. Rad odraslih osoba je dobra stvar, no rad djece trebamo također nazvati kako to treba nazvati. Prije nego riječ rad djece sam po sebi je oksimoron. Nažalost, djeca od već pet godina sačinjavaju preko polovine rudara u Madagaskaru. To znači da barem 11.000 djece vadi niku, tinjac, mineral koji se koristi za sve od kozmetike do dijelova za autem. Znate li što to znači? Ta djeca rade za nas, evropljane. Na Madagaskaru ljudi ovise o rudarstvu i prihodu toga, no iskorištavanje djece je nešto što mora prestati. I to moramo učiniti ovdje i moramo također prestati sa svojim vlastitim licemjerjem koji usvaja zakone i usvojiti zakone koji će zabraniti rad djece diljem svijeta. Hvala, zastupnica Rafalska, ECR, jedna minuta. Nema nikakvih opravdanja za dječji rad, e, rad ovakve vrste. To je težak posao, neizvjestan je. Prema podacima Međunarodne organizacije rada, više od 150 milijuna djece radi u svijetu. Velikom većinom njihov je rad siguran i pokazuje nam ipak koliko je to problematična situacija. Na Madagaskaru siromaštvo je ogromno. 74% stanovništva Madagaskara živi u siromaštvu i to je prvenstveni uzrok rada djece. Svako treće dijete ne e, jede dovoljno. Na Madagaskaru majke umiru sto puta više nego li u Poljskoj. Djeca rade u nesigurnim uvjetima, e, vrlo često u rudnicima tinca. A vlada Madagaskara e, bi trebala poštovati prava djece, iskorijeniti dječji rad što pozivamo da oni učene za spontano javljanje za riječ. Jedna osoba po klubu. Ako bi povjerenica pristala malo kraće govoriti. U tom slučaju prvo kolegica Novak jednu minutu. Moja država Slovenija je mala država, ali ipak bez obzira na to imamo vrlo bliske odnose sa Madagaskarom jer E, imamo neke e, slovenske misionare na Madagaskaru. E, ne samo da ti misionari se brinu za blagostanje i dobrobit ljudi. Jedan takav primjer je misionar Petar Opeka koji skuplja ljude po smetlištima i organizira ih i nastalo je cijelo nasilje Akamasoa što znači dobri prijatelji, gdje e, roditelji dobiju malu kućicu, a zatim i neki posao, djeca idu u škole, učiteljice e, i učitelji su domaćice. Znači tako je to organizirano, e, odrasli isto rade, svaki ima neki zadatak i rade. Mislimo da je to najbolji primjer i uzor za pomoć u trećem svijetu također e, i za vladu na Madagaskaru. Zabavljam ću sve kolege koje dolaze u vječnicu da tiho zauzmu mjesta, a riječ dajem zastupnici Činići. Hvala na Madagaskaru, jednom od najsiromašnijih zemalja na svijetu, iako je službeno zabranjen rad maloljetnika, gotovo četvrtina djece stare od 5 do 14 godina prisiljeni su raditi ili u rudnicima ili plantažama vanilije ili pak E, kao posluga. Mnogi, i to je apsolutno neprihvatljivo, rade u rudnici matinca. To je vrlo opasno po njihovo zdravlje i život. Ta su djeca za minimalnu naknadu e, rukama obvezna e, rezati tu rudu. to je vrlo, vrlo opasno. Mi ne možemo tek tako samo slaviti obljetnice rezolucije Ujedinjenih naroda i njegovih povelja. Potrebno je djelovati i moramo imati odgovarajuće politike kako bi industrija koja te materijale koristi postala odgovorna i bila odgovorna prema najsiromašnijim zemljama. Govornica je prekinuta. Za kraj zastupnica Dali sve bih zamolila da tiho zauzmu svoja mjesta. Ne bih rekao da itko ovdje ikada upoznao sreo osobu koja podržava rad djece, no svejedno to se nastavlja. Za Boga miloga, jučer smo se dogovorili, sklopili sporazum sa jednom zemljom gdje postoji rad djece. Kada će se dovesti u pitanje zbog čega se to događa? Mislite li da roditelji djece u Madagaskaru njih ne vole, ne žele da idu u škole? Naravno da žele, ali nemaju izbora jer njihova su djeca žrtve kapitalizma industrijske poljoprivrede, klimatske promjene, suša, a mi imamo multinacionalne kompanije iz europskih zemalja koje ondje posluju. Žao mi je, ali moram reći da su ovi predlozi rezolucija patetični. Moliti ih da se lijepo ponašaju kao tražiti vuka da ne pojede janje. To će nas i kako iznevjeriti. Gdje su kazne, gdje su kaznene preosude, gdje je zakonodavstvo ne trebaju nam krokodilske suze, trebaju nam aktivnosti. Uh, Riječ dajem povjerenici Jeleni Dali i molit ću vas sve da poštujete i komisiju i tiho zauzmite svoja mjesta. Hvala. Madam Predsjedateljice, poštovani zastupnici, u proteklim mjesecima vidjeli smo ozbiljna i zabrinjavajuća otkrića vezano uz zloupotrebu djece u rudarenju tinca na Madagaskaru. Ne možemo podnositi reakciju koju se djecu, situaciju, i čini mi se da je malo veliku konkurenciju za govorenje ovdje. Kolege, povjerenica je morala prekinuti izlaganje zbog toga koliko je ovdje bučno, molim vas malo tišine. Molim vas, tiho zauzmite mjesta ili pričekajte vani. Ne možemo dopustiti situaciju u kojoj se djecu prisiljava na rad u užasavajućim uvjetima ili šava ih se obrazovanja. Potrebno je djelovati, ali trebamo isto tako pozabaviti se uzrocima toga. 46.000 tona tinca je izvezno iz Madagaskara 2019. a preko posto je otišlo u Kinu prema međunarodnim statistikama. Glavno pitanje kojim se moramo ovdje pozabaviti je dužna revnost u lancu opskrbe. Međutim, osnaživanje kapaciteta i odgovornosti državnih institucija na Madagaskaru, uključujući kroz našu razvojnu suradnju, također će biti od ključnog značaja. Mnogi od vas dobro znaju da je Europska unija već poduzela pozitivne aktivnosti kako bi se pozabavila rizicima u lancu opskrbe vezano uz minerale iz sukoba zahvaćenih područjima. Dakle, lim, tungsten, wolfram, tantalum, zlato. A dužna revnost za te stupit će na snagu sljedeće godine. Ali ne možemo samo promatrati još jednom kolege, molim vas da tiho uzmete mjesta dok povjerenica govori. Hvala. Dakle, ne možemo promatrati dok rad djece, jedan oksimoron kao što je zastupnik Bjedron to dobro rekao, rad djece u rudarstvu se nastavlja. Postoji hitna potreba da međunarodna poduzeća koja koriste tinjac i proizvode za koje se on upotrebljava, kao i mala madagaskarska vlada, da preuzmu odgovornost za rješavanje ovih problematičnih uvjeta te da doprinesu poboljšanju ispunjavanju svih prava djece. Europska unija ima već dugo vremena jasan stav o dužnoj revnosti ne samo vlade, već i privatni dionici ovdje imaju svoju ulogu. Europski parlament je bio domaćin važnog događaja u studenom 2019. gdje se govorilo o hitnosti situacije vezane uz rudaranje tinca i rad djece. Predsjednica von der Leyen je rekla da Europska unija ima nultu stopu tolerancije za rad djece. Europska unija je predvodila sastavljanjem rezolucije protiv rada djece koja je usvojena u UN-u prošle godine, gdje je 2021. proglašena Međunarodnom godinom za uklanjanje rada djece. Komisija će uskoro objaviti studiju o zahtjevima za dužnu revnost u lancu opskrbe. Bavit će se postojećom regulativom i prijedlozima kao i mogućim alternativama za regulaciju dužne revnosti u operacijama pojedinih poduzeća te kroz cijeli lanac opskrbe u slučajevima kršenja ljudskih prava i štetnog utjecaja na okoliš, uključujući i ono koje se tiču klimatskih promjena. Na jedinstvenom tržištu nije praktično imati različite ponašanje pojedinih država, a prednosti europskog okvira su očite od jednakih uvjeta za sve i stvaranja pravne sigurnosti za poduzeća kao i s druge strane zbog održive tranzicije i prednosti koje s toga proizlaze. Europska unija je također za inicijative višestrukih dionika koji će se baviti rizicima u lancu opskrbe i osobito radom djece. Nastavit ćemo i dalje raditi na razvojnim projektima, trgovinskim sporazumima i međunarodnoj suradnji na Madagaskaru i drugdje kako bismo se uhvatili u koštac sa korijenskim razlozima, primjerice ekonomska i socijalna ranjivost pojedinaca, radnika, njihovih obitelji koje djecu šalju na rad. Hvala vam. Thank you, Hvala, ovime zaključujemo ovu raspravu. Sedam eh, rezolucija podnesena je na glasanje o kojima će se glasati sada u nastavku. Zahvaljujem. Dear colleagues, shall we start? Kolege, mislim da možemo krenuti. Before we start with the voting, I... No prije nego što krenemo sa glasanjem, imam najavu. Klub Renew Europe izvijestio je predsjednika o sljedećim odlukama koje se odnose na izmjene imenovanja. Katalin Čeh za mjesec će Nikolu Dante u odboru za vanjske poslove, a Nikola Danti Katarinu u odboru e, ITRE. Ove odluke stupaju na snagu s datumom ove objave najave. A sada prelazimo na glasanje. Pitanje pridržavanja poslovnika. Voorzitter, een eh, punt van orde. Eh, kunt u de eh, Dakle, pitanje poslovnika. Biste li zamogli zamoliti službe da nekako riješe problem identičnih e-mailova koji dolaze 600 puta, recimo isti e-mail koji dolazi 600 puta, koji nam doista onemogućuje rad u svakodnevnom u svakodnevnom radu. We took We took notes. Uh, I will inform the service. Primljeno na znanje obavijestiti ću službu o tome, samo jedna dodatna informacija. Još uvijek možete postaviti i vlastiti filter, ako želite na e-mailu. so now we'll start with the votes A sada krećemo sa glasanjem o rezoluciji o Republici Gneji. Zajednička rezolucija. Dizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani. Usvaja se. rezolucija o radu djeca u rudnicima Madagaskaru. Prvo, rezolucija grupa ID. Podizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo o zajedničkoj prijedlogu rezolucije šest klubova. Amandmani 1 i 7 identični, poimenično. Otvaram. Jesu li svi glasali? Zatvaram elektroničko glasanje. Usvaja se. E, izvorni teksta ne razmatra. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. E, provjera, provjeravamo. Elektronički, amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 2. A tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. E, provjera. Check. Electronically. The vote is open. Provjeravamo elektronički. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. My apologies. Adopted. Ispričavam se, usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Provjeravamo elektronički. The Otvaram glasanje. The Zatvaram. Usvaja se. Amandman 10. Amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Molim bez provjera ovaj put. Amandman 3. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman četvrti, poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. A sada glasamo o amandmanu pet, dizanjem ruku. Pitanje pridržavanja poslovnika. Dobro, prvo pitanje. Moj, e, moj uređaj nije radio na zadnjem glasanju. Istina je, istina je. Znači, moram, molim da uračunate moj glas također. Oprostite. Prema poslovniku ništa ne mijenja ovime rezultat glasanja. Radili sada je li radio inače stroj ili je to bio jedini put kada nije? Dobro, žalostan način za pobjedu, ali u redu. Dobro, poslovnik je takav. Ako vam uređaj ne radi, nađite negdje drugdje za sjesti ako možete. Amandman peti, dizanjem ruku, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo ovu rezoluciju u cijelosti. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Izvješće Metzola. glasamo o sporazumu. Poimenično otvaram glasanje. The vote Zatvaram. Usvaja se. Parlament je zaključio ovime svoje prvo čitanje. Now we A sada prelazimo na glasanje o EU prioritetima za 64. sjednicu Komisije UN-a o statusu žena. Prvo prijedlog rezolucije ecr Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada glasamo o predlogu rezolucije pet političkih klubova. Amandman 3 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman jedan u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Jedan jedan izvorni tekst. Tko je za? Ne, evo završimo prvo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. E, pitanje je prižavanja poslovnika. Izvolite. Htio sam e, samo reći da u ovom e, poimeničnom glasanju krivo je najavljen bio amandman e, na, ekranu. Glasili smo o amandmanu 1, a ne 2. Na ekranu je krivo stajalo. What was on the screen? We checked on... Provjeravali smo drugi dio, ja mislim. Provjeravali smo drugi dio. no no no mr freund yeah. okay we continue nastavljamo eh, jedan eh, m u dva dijela prvi dio poimenično dakle jedan točka m prvi dio paragraph one point m original text first stavak jedan točka M, zatvaram and it's adopted. Usvaja se. Drugi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 1, točka V, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 1. Točka x. Izvorni dio u tri dijela. Prvi dio poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jedan, e, točka AA, prvi dio, koji je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Jedan BB, izvorni tekst, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 1 je je izvorni tekst. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodna izjava F, izvorni dio, dva dijela, poimenično, prvi dio. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava kao u dva dijela. Prvi dio, dizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Uvodna izjava M. Dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada prije nego što krenemo na završno glasanje o rezoluciji o cijelosti, podsjećam da ne smijete izvući e, karticu iz stroja prije zatvaranja glasanja jer inače neće biti zabilježen glas. Otvaram glasanje o rezoluciji o cijelosti.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 colleagues could you please leave the chamber if you do not want to Kolega, ako ne želite sudjelovati u obrazloženju glasovanja, molim vas da izađete jer vaš razgovor ometa rad u vijećnici. U redu. A sada obrazloženje glasovanja. Izvješće Mecola. Prvi govornik. Dakle, još jednom molim kolege da tiho napuste vječnicu. Prvi govornik, gospodin Žonca, minutu. Dame i gospodo, sa e, velikim zadovoljstvom e, primam na znanje informaciju da Frontex e, je dobiva novi instrument za borbu protiv prijevare, naime krivotvorenje isprava, jedan je od unosnih izvora prihvata za krivotvoritelje i želim ukazati na to da siromašni ljudi to ne čine. To partnera to doista e, puno košta i puno privređuje e, kriminalcima, jako je riskantno za cijeli svijet i Evropsku uniju. A kriminalci koji stavljaju na tržište krivotvorene dokumente e, pomažu onima koji imaju nešto za skriti i ometaju javni poredak i to je stoga ja, važan instrument pa mi je zadovoljstvo što će time e, Frontex dobiti jedan novi instrument. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Bruđinski, izvolite. Mr. Brzezinski, one minute, please. Gospodin jednu minutu, izvolite. Panie przewodniczący, szanowni państwo, oczywiście głosowałem za. Da, glasao sam za. Radi se o rješenjima koje su tu kako bi se borilo protiv kriminala i protiv lažnih i krivotvorenih dokumenata. Različite službe u pojedinim državama moraju eh, se boriti protiv kriminala. A Frontex i službe pojedinih država odgovorne za sigurnost i za eh, dokumente na internetu moraju sada učiniti još jedan korak naprijed i boriti se protiv kriminalaca. E, tražimo dakle od komisije da što prije donese adekvatan dokument za države i pojedine službe kako bi se još učinkovitije borilo protiv takve vrste kaznenih dijela. Hvala. A sada EU prioriteti za 64. zasjedanje UN komisije o statusu žena Gospodine Rajl, prvi e, govornik. Go predsjedniče, uvaženi kolege, grasao sam protiv ovo rezolucije. Naravno da jesam za prava žena koja treba podupirati, ali ovdje se traže gluposti kao na primjer e, e, seksualno obrazovanje u ranoj dobi da se podupre rodno, rodan identitet. Mislim da je to glupost čista. Nas u Njemačkoj druge stvari muči, mislim. E, svaki treći dan e, dođe do ubojstva neke žene, e, nasilje u obitelji znatno je poraslo u Njemačkoj. Radilo se o golemom povećanju u Njemačkoj u razdoblju od 10 godina, a počinitelji su uglavnom migranti. to ne samo da su počinitelji migranti, nego i uglavnom i žrtve. Znači imam brojke iz Esena, svog grada, gdje žene u kućama e, za zaštitu žena traže zaštitu, a uglavnom 70% migrantice. To su stvarni problemi i na stvarne probleme treba ukazivati. Hvala. Gospođa Žaron, izvolite. Drage kolege, ovaj takozvani Europski parlament e, govori o 64. sastanku iljenih naroda E, i ništa u toj rezoluciji ne stoje sa ženama koje e, i e, ono što se dogodilo u Salaminu gdje je mučki ubijena 16-godišnja djevojčica. Salamina u Europi, ne u Africi i u Bronxu. Salamin je u Francuskoj. 140 seksualnih nasilja svakog dana se događaju u Francuskoj. Znamo kako to izgleda a vi tražite intersekcionalnost u svim organima Europske unije i njih naroda. Što vi hoćete reći? Jednostavno etikete na ljude e, koje, e, iz koje kategorije. Vi stalno radite s vašim papirićima, tolerirate da agresori i dalje budu agresivni. Francuzi će se toga sjećati i ja sam zato odlučila glasati protiv ovog teksta. Gospodin Tomac, jednu minutu. Mislim da je ključno nastavljati pratiti politike protiv diskriminacije uključujući i rodne žene i dalje trebaju zaštitu i dalje imamo eh, žene u siromašnim dijelovima Europe koje su suočene sa svakodnevnom eh, rodnom diskriminacijom na koje nemaju pristup bilo kakvim izvorima financiranja niti e, mirovinama. To su problemi koji dalje postoje u Europi koje moramo uzeti u obzir pa sam stoga za e, bolju zastupljenost žena, za e, borbu protiv svih vrsta nasilja nad ženama i samo visokim standardima možemo se protiv ove kuge i boriti. To je po drugi puta u 15 dana da glasamo rezoluciju o ravnopravnosti muškaraca i žena. Prošli tjedan se govorilo o razlikama u plaćama, danas govorimo o prioritetima Europske unije za 64. sastanak e, Komisije Ujedinjenih naroda o statusu žena. Još jednom u ovom tekstu koji je izglasan velikom većinom u Europskom parlamentu još jednom tu čitim da je rješenje za smanjenje razlike između, nejednakosti između muškaraca i žena da je E, imamo drugačije plaće i da se e, obiteljske mirovine poboljšaju. Dakle, ako jedan od dvojice supružnika umre, onda on dobije tu obiteljsku penziju. A jedan iz Republika Marš je glasao kao i mi i ja jednostavno tu želim reći da oni glasaju za ovu rezoluciju, a s druge strane vlada kojom prestaje u Francuskoj vlada eh, Emanuela Macrona reformom reformom mirovinskog sustava želi ukinuti takve obiteljske mirovine. Tako čega nam je dosta. I za kraj gospodin Olekas jednu minutu. Hvala predsjedniče. Rodna ravnopravnost nije samo jedan od temeljnih načela našeg društva, nego je nužna i kako bismo se mogli boriti protiv siromaštva i za prosperitet. Moramo biti aktivni u ovom području, posebice u borbi protiv raznih oblika diskriminacije. Moramo biti aktivniji u pokušavanju uklanjanja eh, jaza između plaća muškarica i žena te njihovih mirovina, te trebamo E, poticati e, žene e, na više obrazovanja, posebice ondje gdje je to nisko. Borbu, trebamo se nastaviti i boriti protiv nasilja nad ženama, trgovinu ženama, seksualno iskorištavanje prisilnim brakovima, GFM-om i također svakako ne koristiti žene kao, rat, kao štit u ratnim sukobima. Hvala, a sada prekidamo sjednicu do 15 sati kada nastavljamo. Zahvaljujem. pani predsedající good afternoon colleagues so the sitting is resumed the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available are there any Hvala dragi kolege. Evo nastavljamo sada sa sjednicom. Zapisnik ste dobili ako nema prigovora smatram da je usvojen. Na dnevnom redu je izjava komisije o sigurnosti na cestama možete se javiti za riječ bilo spontano e, i putem plavog kartona i to ili na tradicionalan način ili putem elektroničkog sustava za registraciju. Otvaram sada e, dakle, ovu točku dnevnog reda i dajem riječ povjereniku. Izvo, povjerenici, izvolite. Good afternoon, uh, dear members uh, of the European Parliament, dear colleagues. Dragi kolege, Hvala što ste ovako važnu točku dnevnog reda stavili na dnevni red. Važna je posebno za mene kao povjerenicu za promet. Prije nego što sam išla u Štokholm, 24 odnosno i putovat ću štokom 19. veljače i jako mi je drago da se prije toga mogu s vama o tome razgovarati. U Stokomu će se održati 23. svjetska konferencija o sigurnosti na cestama. Važno je zaštiti živote naših građana. 25 tisuća evropljana gube život na europskim cestama, a velik broj njih također ima <clears throat> e, ostaje e, povrijeđeno. Moramo napraviti više. Sigurnost na cestama bit će zbog toga prioritet u mom mandatu. Zahvaljujući vašoj pomoći to može postati prioritet za cijelu Europsku uniju. Ne zaboravimo da je Europa uvelike napredovala u e, posljednjim desetljećima. Mi smo regija u svijetu koja je najsigurnija. Imamo puno dobrih iskustava koje možemo ponuditi i drugima. I ovo je zaista nešto gdje Europa može predvoditi. 1,35 milijuna ljudi u svijetu da gine na cestama svake godine. To je najveći izvor smrtnosti mladih ljudi u svijetu. U svijetu se želi smanjiti broj poginulih na cesti za 50%. E, to je jedan od <clears throat> ciljeva održivog razvoja. E, rok mu isječe ove godine, međutim neće se ostvariti taj cilj. Što ne znači da smo mi spremni odustati od tih ambicija i Europa mora biti spremna raditi na tome da se smanjuje broj e, mrtvih na cestama i to ću svakako reći u Štokomu. U Štokholmu će se predstaviti takozvana Štokholmska deklaracija koja poziva na to da se ulože novi napore i da se odrede novi svjetski ciljevi. Osobno podržavam tu deklaraciju i nadam se da će biti usvojena po planu. E, iduće mjesto jest e, glavna skupština njenih naroda i nje e, rezolucija, a komisija je podržava, surađuje i sa našim uredima i uredima njenih naroda u Ženevi i Yorku. Europa se odlučila za sustav sigurnog pristupa, to je cjelovit sustav, radi na pitanjima suradnje, dobrog upravljanja i podijeljene odgovornosti u različitim područjima infrastrukture se bavi, bavi se vozilima <clears throat> i e, svime e, što se događa nakon sudara. E, sustav predviđa da dolazi do ljudske greške jer će vozači griješiti i na cestama kao i drugdje s obzirom da je griješiti ljudski. Alkohol i droga povećavaju E, rizike, ali nitko ne smije poginuti zbog naših grešaka. Imamo e, ciljeve za Europsku uniju da se smanji broj poginulih i po prvi puta ranjenih na cestama do 2030. To je akcijski plan komisije koji je ambiciozan. Prvi konkretni koraci poduzeti su prošle godine zahvaljujući jakoj podršci Europskog parlamenta. Mi smo ojačali pravila Europske unije o e, sigurnom upravljanju na cestama i o sigurnosti vozila. Nastavit ćemo raditi u ovom sazivu o tome. U međuvremenu pozivam vas da budemo partneri na ovom planu i da radimo dakle na sustavu sigurnosti na cestama. I komisija i države članice i industrijski sektor i nevladne organizacije, svi se zalažemo za ambicioznije ciljeve i e, da tražimo da se tako djeluje e, u svim našim bazama. Također, smanjenje emisija predstavlja borbu protiv klimatskih promjena, umjetna inteligencija tu može igrati također određenu ulogu. Gledamo također i nove trendove u prometu u gradovima i što to znači za ranjive korisnike cesta. Moramo razmotriti implikacije autonomnih vozila. Moramo tražiti promjene i nadamo se da te promjene neće izmijeniti ono što želimo, a to je da nema žrtava na cestama. Hvala lijepa. Radujem se našoj razmjeni gledišta i hvala što ste u točku stavili na dnevni red. Hvala lijepa. sada u ime klubova zastupnika, najprije ime Europske pučke stranke, na dvije minute gospođa Tun. Izvolite. Danas sam otvorila novine i evo što je pisalo masnim slovima. U prvih 40 dana ove godine stotinu je pješaka poginulo na poljskim cestama e, nakon sudara s automobilom. 60% tih nesreća u kojima je bilo mrtvih dogodili su se na pješačkim prijelazima. Povjerenice, meni je drago da je ovo tema današnjeg dnevnog reda, jer sigurnost na cestama je doslovce pitanje života i smrti, a situacija na europskim cestama je dramatična. Prošle godine Europska unija osvojila najvažniji obavezne sustave i zahtjeve za sigurnost i to je opća uredba o sigurnosti bit će na snazi od srpnja 2020. godine i značajno će se zahvaljujući njoj smanjiti broj poginulih na cestama. Međutim, mnogi kažu da ti najbolja tehnička rješenja neće poboljšati situaciju na cestama, budu li se korisnici cesta ponašali na neodgovoran način. Europske institucije nažalost nemaju nadležnost nad radioprogramima, televizijskim emisijama, organiziranju autoškola i tako dalje, a traži se da Evropska unija djeluje. Povjerenice, moramo surađivati bliže s našim državama članicama kako bi se značajno smanjio broj mrtvih na cestama. Da, povjerenice, naš je cilj da ostvarimo tu viziju, naime nulti e, broj mrtvih na cestama i moramo e, napraviti detaljna pravila i program kako to ostvariti. Imamo pozitivne primjere iz gradova kao što su London, Helsinki ili pak Oslo. Oni su uspjeli smanjiti ili čak u potpunosti eh, iskorijeniti poginule u prometu. Moramo raditi na tome i poželjeti da naš rad bude uspješan. Hvala lijepa. Sada u ime kluba zastupnika socijalista i demokrata na tri i pol minute riječ ima gospodin Danielson. Hvala lijepa. E, zahvaljujem povjerenici Vale na ovim riječima. 500 ljudi svakoga tjedna gine na europskim cestama, što predstavlja pad dva velika a zrakoplova svake tjedna, pa to bi naravno bilo neprihvatljivo, ali mrtvi na cestama također su neprihvatljivi. Jer u svijetu je podatak još i gore, tisuća ljudi gine svake godine, uglavnom e, mlađi ljudi <clears throat> ili stariji, ali također to je češće događa u državama e, koje, e, gdje su stanovnici lošijeg ili srednjeg imovinskog stanja i u svakom slučaju moramo povećati sigurnost u prometu kako i u Europi, tako i drugdje u svijetu. Komisija je e, rekla da će nastaviti u tome i dalje vidjeti prioritet. Ciljevi održivog razvoja e, Ujedinjenih naroda moraju se ostvariti. Moramo raditi brzo. Bilo bi dobro da prepolovimo broj mrtvih na cestama. To bi bilo dobro. Moj e, kolega iz stranke je ministar prometa u Švedskoj i on će biti domaćin konferencije u Stokholmu o sigurnosti na cestama. Moramo osigurati e, dobre uvjete za sve one koji su na cestama, vozače, pješake, ali također i radnike koji rade na cestima. Dame i gospodo, velik broj ovih nesreća može se spriječiti. Svi bi se morali osjećati sigurni kada idu na posao pješice u nekom vozilu ili na biciklu. Ograničenja brzina omogućuju sigurnije ceste, ali također i manje emisija, što bi istovremeno omogućilo da se ostvare klimatski ciljevi. Što se tiče financiranja infrastruktura, treba uvijek u to uklopiti i zahtjev za sigurnim cestama. Trebamo imati odgovarajuće testiranja vozila. To je vrlo važno. Usprkos činjenice da je 50% e, stanovništva na svijetu su žene, ali statistike kažu da žene imaju 70% već mogućnost da e, poginu u nesrećama, automobilskim nesrećama jednostavno zato što testovi za sudare nikada e, nemaju ženske lutke kao modele. Trebali bismo e, početi koristiti takve e, lutke također. Po pitanju sigurnosti na cestama i jednakost je jedno od važnih aspekata. Nadam se da će današnja rasprava poslati poruku konferencije njenih naroda što se održava sljedeći sjedan da moramo raditi na ostvarivanju svjetskih ciljeva i da moramo spasiti živote. I htio bih vam reći da dok sam ja sada vama govorio da je devetoro ljudi poginulo u svijetu, što je puno previše. Prema tome, počnemo sada raditi na ovom pitanju kako bismo tome stali na kraj. Hvala. Sada u ime kluba Renew

Hvala lijepa. Poštovana povjerenice, u Europskoj uniji svakog tjedna stradava 500 e, e, ljudi e, dnevno na, našim cestama. To su dva puna aviona, a to ne bi u zrakoplovnim nesrećama prihvatili, a na cestama prihvaćamo. Godišnje nas to košta 280 milijardi eura. Uz to dolaze i ljudske i socijalne tragedije. Stoga pozdravljam e, obećanje komisije u okviru e, sljedeće politike sigurnosti Europske unije da se posebice e, smanje na pola broj stradalih u nesrećama na cesti. Znači ova vizija nula je također predviđena za 2050. što pred, e, pozdravljamo. Znači sa tehnološkim napretkom i e, umjetnom inteligencijom sigurnost u prometu bi se mogla znatno poboljšati e, jer 94% nesreća su, su uzrokovane ljudskim faktorom. No i automatizacija će izazvati nove E, nova pitanja i nove izazove kao što su e, okolišni zdravstveni problemi obrazovanje te infrastruktura za samo e, hodna vozila i autonomna vozila te etički problemi E, ali posebice treba uzeti u obzir da je jedna trećina svih stradalih su pješaci koji su najugroženija skupina. Kako bi se smanjile ove brojke potrebno nam je novo planiranje gradova u kojoj pješaci, bicikli i javna e, prometna sredstva imaju prednost. Treba nam nova strategija Europske unije za sigurno održivu mobilnost. Kao što ste i sami rekli povjerenica i to me veseli, vi imate strategiju a uz strategiju potrebne su mjere i nadam se da ćete održati svoju riječ i da će sigurnost u prometu u dolazećim e, godinama, u dolazećem vremenu za vas doista biti prioritet. Hvala. Hvala lijepo. U ime e minuta i pol zastupnik Zlatovski. Hvala lijepo. Poštovana povjerenice. Povećanje sigurnosti e, sudionika u prometu e, i vozača i biciklista i pješaka je izazov i za e, europske države i za komisiju. Ako pogledamo statistike, tako doista vidimo da broj prometnih nesreća je uvjetovan geografski i da postoje mjesta gdje su veće nesreća, negdje manje. 55% svih e, nesreća sa smrtnim posljedicama se, nalaze, se događaju u ruralnim područjima. Mislim da e, zato trebamo upravo dalje razvijati u ovom području kohezijsku politiku kako bi se tu moglo e, investirati u infrastrukturu. Izazov je i tehnologija, napredna tehnologija za vozila, a još jedan korak e, svakako su i e, potpuno autonomna vozila, no to je svakako jedna stvar koju treba razvijati prema budućnosti, no već sada moramo prije svega mlade vozače učiti odgovornoj vožnji, Također i osiguranje bi se trebalo tu uključiti jer osiguravajuća društva ovdje djeluju kao poluga e, koja jačaju takvo ponašanje. Tako da mislim da se mjere u području sigurnosti na cestama i provedba strategije Vizija 0 do 2050. je nešto što prepuštamo komisiju i u svakom slučaju se na nju oslanjamo i nadamo da će biti postignuta. U ime Gue Engel na tri minute zastupnica Kontura. Hvala lijepo predsjedateljice. Nalazimo se u hitnoj situaciji i čekamo da žrtve poduzmu nekakve ambiciozne politike i stalno se podsjećamo u Europskom parlamentu da je sigurnost na cestama prioritet. 500 ljudi umire u Europi svaki tjedan, iako imamo najsigurnije ceste u svijetu. To je poput dva aviona koji se sruše svaki tjedan u Europi. To znači da jedno mjesto od 16.000 ljudi bi svake godine nestalo. Cjelokupno društvo i mediji čini se da nisu zainteresirani da nešto učine po tom pitanju. No međutim, mi moramo nešto učiniti ovdje. Iako ne možemo privesti kraju ljudsku grešku, možemo barem pokušati smanjiti broj nesreća, osobito pokušati ciljati na nula poginulih osoba. Moramo preći s riječi na dijela i drugi klubovi govore da žele ambiciozne politike, ali da li su doista iskreni? Zbog čega ne podrže naš zahtjev za rezolucijom u kontekstu treće ministarske konferencije u Štokholmu? Mogli bi učiniti nešto po tom važnom pitanju i pokazati da to ozbiljno shvaćaju. Europski parlament bi trebao predvoditi u sigurnosti na cestama i kao prvi korak zamolio bih vas da promijenite stavove u svim klubovima i podržite rezoluciju s konkretnim prijedlozima usmjerenim na smanjenje smrtnosnih i ozbiljnih nesreća do 2030 godina te da ciljamo na nula smrtnih slučajeva do 2050. U nadolazećem financijskom okviru moramo ponuditi politike koje će imati pozitivne rezultate. Također, važno je imati na umu nejednakosti između pojedinih država članica. U moje zemlji, Grčkoj primjerice, došlo do velikih poboljšanja. Dakle, pratimo razvoj događaja i razvoja automobilske industrije što se tiče sigurnosti vozila i pokušajmo iznaći e, regulatorni okvir koji će uključiti pitanja automatske vožnje. Poboljšajmo primjenu zakona na cestama i na nacionalnoj i na europskoj razini. Povjerenica Valan je dva puta na odboru za transport izrazila svoju posvećenost, kao i danas u ostalom, da aktivno radi na tome da europske ceste učini sigurnijima i na tome je toplo zahvaljujem. Zbog toga u ovom domu moramo razjasniti naše prioritete i raditi zajedno s komisijom i državama članicama kako bismo u nadolazećim godinama položili temelje uzbišnoj ambicioznoj strategiji i zakonodavnom okviru koji će doći do smanjenja nesreća na cestama do 2030. Hvala. Hvala na dvije minute. Riječ ima zastupnik Luđen. Hvala lijepo, hvala povjerenice. Strategija koju smo u prošlom lipnju osvojili pokušava prepoloviti broj smrtnih slučajeva i ozbiljnih ozljeda na cestama, što je doista hvale vrijedan cilj. Svi smo svjesni toga da stvarnost sigurnosti na cestama uništava obitelji i živote. Kako dakle ostvariti cilj pred nama? Postoji cijeli niz stvari koje je potrebno odraditi. Komisija je rekla da bi voljela reviziju vozačkih dozvola i načina na koji se one izdaju također da se promijeni bodovni sistem, zatim da se revidira ograničenja brzina, ograničenja korištenja alkohola i po meni to su tri važna smjera u kojima treba raditi kako bi se provelo opipljive mjere koje će poboljšati cjelokupni status sigurnosti na cestama u Europi. Gledajući protekle godine čini se da stvari stagniraju, statistike barem stagniraju godinama smo imali poboljšanje situacije, što znači da moramo privesti kraj ovo razdoblje stagnacije, a to bi pak bilo u skladu i s našim ciljem da prepolovimo broj smrtnih i ozbiljnih nesreća. Ali moramo ići korak dalje, gledati što možemo učiniti u pojedinim državama članicama, a isto tako okupiti se zajednički postaviti prava pitanja. Naravno, infrastruktura i vozila uvelike se razlikuju diljem država članica, ali uz to u pojedinim zemljama postoje mjere koje je potrebno provesti kako bi se poboljšala sigurnost na cestama i statistike oko toga jer doista postoji ogroman jaz između pojedinih država članica što se tiče sigurnosti na cestama. Povjerenice, nadam se da ćemo ove statistike poboljšati, ali da ćemo zajedno moći dati preporuku po pojedinim državama članicama kako bi se dobre prakse ukorijenile svugdje i kako bismo mogli poboljšati sigurnost na cestama. Hvala. Hvala vam lijepo. Sljedeći riječ na minutu i pol. Zastupnica Maldorado Opez. Dobar dan, gospođo predsjedateljice, povjerenice, hvala vam. Hvala što ste otvorili raspravu koja mislim da je od ključnog značaja. Bavimo se mnogim pitanjima u Europskom parlamentu, a sada se dotičemo nečega što je važno u svakodnevnom životu naših sugrađana – kao što ste gospođo povjerenice rekli, 25.500 ljudi pogiba svake godine na cestama u Europi. 71 do 79% nesreća u Španjolskoj su zbog ljudske greške. Trebali bismo, dakle, usredotočiti svoje napore u Europskom parlamentu da nešto po tom pitanju učinimo, a vijeće i komisija bi trebali raditi uz nas. Države članice također jer zajednički možemo odigrati ključnu ulogu. Potrebno je imati na umu da novi oblici autonomnih vozila polako dolaze na tržište, a to bi nam moglo pomoći smanjiti broj nesreća. Moramo biti pametni što se tiče novih tehnologija, što se tiče umjetne inteligencije, kako bi se ljudska greška smanjila što je to više moguće i kako bismo smanjili taj ljudski faktor u vožnji. Također imamo i pitanje digitalizacije, a onda će nam pomoći također smanjiti broj smrtnih slučajeva u Europi. Ovo je pravi izazov za unutarnje tržište. Primjerice moramo moći stvoriti i jamčiti pravnu sigurnost kako bi ljudi mogli ulagati u tehnologiju, a istodobno zaštititi naše potrošače i građane što se tiče novih izazova pred nama vezanih uz sigurnost na cestama. Nadam se da je digitalizacija dobra prilika kako bi sigurnost na cestama bila doživljena kao jedan izazov s kojim se želimo uhvatiti u koštac. Hvala na minutu i pol, zastupnik Džambaski. Hvala, gospođo predsjedateljice. Danas vidimo više ljudi u vječnici nego inače, pa čestitam na tome. Gospođo povjerenice, mogao bih govoriti na ovu temu iz osobnog iskustva. Za mnoge ta tema zvuči čudna. Sigurnost na cestama, međutim, nije samo staviti pojas i ne koristiti telefon u vožnji. Trebamo preventivne mjere, sigurnost na cesti, odgovornost je vozača, kao i svih drugih korisnika cesta. U mojoj zemlji, Bugarskoj, preko 682 osobe su poginule u prometnim nesrećama, što mislim da čak nije puna brojka. To su samo izravne žrtve, a ne ozlijeđeni, te koji su kojima su kasnije životi promijenjeni. Moja je zemlja izgubila u cestovnim nesrećama više ljudi nego u nekim zemljama gdje traju sukobi. To je neprihvatljivo, <clears throat> zbog toga je sigurnost na cestama važnija od mnogih drugih tema kojima se bavimo u parlamentu, primjerice zakrivljenost krastavaca i slično. Ono što moramo učiniti je uskladiti <clears throat> znakove na cestama, prometne znakove i pred nama je mnogo posla. No, Valan kao povjerenica, vi ste odgovorni za mnoga od tih pitanja, pa usredotočimo se i na nelogičnu zamisao da se kamioni moraju vraćati u zemlju gdje su registrirani. Prije par minuta čuo sam nešto o cestovnim o testiranju sigurnosti vozila koja nije prilagođena ženama. Ne mislim da su žene bolji ili gori vozači. Ono što trebamo učiniti je pobrinuti se da imamo stroža pravila za sve. Gospodin Džambaski, prihvaćate li plavi karton zastupnice Tun? Da, izvolite. Ispričavam se, samo sam željela pitati kada ste prošli puta raspravljali, kada smo zadnji puta raspravljali o zakrivljenosti krastavaca i sličnim pitanjima u Europskom parlamentu, jer sam ja ovdje već gotovo 11 godina i nikada nisam susrela tu temu, pa me zanima da li je to neka struka unutar ECR-a. Poštovana kolegice, Poštovana kolegice, podsjetio bih vas tijekom prošlog saziva u ovoj vijećnici glasali smo o sastojcima za umake za doner. Da li se sjećate toga? To nije bila važna tema. Tema kojom se danas bavimo mnogo je važnija. Podsjetit ću vas malo e, o zakrivljenosti krastavaca i umacima Možda ste zaboravili, ali to su stvari koje nemaju nikakve veze sa našom današnjim raspravom. Hvala. Hvala sljedeća govornica na minutu i pol zastupnice Lukačevska. Čevska. tematem społecznym. 200 milijuna... Zahvaljujem. 200 e, e, milijuna europljana E, ima <laughs> mislim, vozačku, ali svi koriste e, i javni prevoz. No, intenzitet prometa na e, europskim državama u posljednje vrijeme se utrostručio. također su i izdaci za infrastrukturu porasli, no još uvijek ima puno ljudskih tragedija, puno žrtava i čisto financijske i socijalne dimenzije koja e, pogađa Europsku uniju zbog toga. Drago mi je što je ovo pitanje koje je sada među prioritetima komisije. Nadam se da će i povjerenica Valen se snažno angažirati na ovom području i ne sumnjam da će to biti učinjeno. Ono što me nadalje veseli je korištenje novih tehnologija u ovom pogledu. Naime, može E, se to učiniti može se činiti da smo ranije postigli nešto e, korištenjem sigurnosnih e, pojaseva pojase u a danas se to može dalje učiniti s drugim sigurnosnim tehnologijama. Mnogi govornici su govorili o tome da u siromašnim zemljama, na lošim infrastrukturama ima puno više takvih tragedija i nadam se da će ova tema također biti uključena i u višegodišnji financijski okvir. Mnogi su ljudi rekli da obrazovanje i obuka su jednako važni, no bez odgovarajućeg obrazovanja i osvještavanja da nakon da se sa alkoholom i drogama ne može voziti bez takvog e, odgovarajućeg e, razumijevanja i najbolje odluke s naše strane neće moći pomoći. Stoga se nadam da ćemo mi e, kao Europski parlament E, pri pomoći održati e, naše obećanje da ćemo biti potpora ovome. Hvala. E, spontano javljene za riječ. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. To bardzo ważna debata. Akurat... Ovo je jedna svakako važna rasprava. Europska unija ima puno toga za učiniti u ovom području. Sigurnost e, prometa, problem e, stradalih na cestama, e, posljedice bolničkog rječenja žrtava. Sve je to tamna strana ovog fenomena Europske unije. Postigli smo mnogo toga, ali potrebno je još mnogo toga i učiniti. Očekujem e, jedno izvješće koje će biti sadržajno e, pripremljeno i koje će prikazati situaciju zemljama članicama. I nije tajna da je većina nesreća se događa u postkomunističkim zemljama sa lošim infrastrukturama. Pa vas molim, povjerenica, ovdje se ne smije štediti. Zemljama članicama treba više novaca za brze ceste, recimo Via Karpatiju kroz Rumunjsku, E, I lokalne samouprave e, moći će dobro iskoristiti takve sredstva za modernizaciju cesta, na kojima se događaju takve nesreće. Zahvaljujem. Thank you very much. Hvala. Povjerenica Avalana ima riječ, izvolite. zahvaljujem predsjednice. Uvaženi zastupnici, Hvala vam na vašim komentarima kao i na vašem interesu za ovu temu. Kao što sam od početka rekla, samo zajedničkim djelovanjem i dovoljnim zajedničkim pritiskom na sve dionike o kojima ovisi sigurnost na cestama možemo postići rezultate. Spomenuli ste na primjer ciljeve. Imamo ciljeve koje, koje ove godine, kao što sam rekla, i možda bi se neko mogao zapitati zašto si postavljamo ciljeve kada ih ne, po, ne uspijemo postići. No, postavljanje ciljeva važan je instrument i alat za dizajn politika i za dijalog sa dionicima kako bi se mogli postići, kako bi se mogla postići konkretna vizija za budućnost u raznim područjima. Ja sam za to da se e, odredi jasan cilj na prema kojemu ćemo se u našem djelovanju usredotočiti i kojima ćemo se voditi. Svi ste spomenuli brojke, <laughs> ja sam spomenula brojke na početku. I želim reći da bilo kakva brojka je neprihvatljiva brojka u ovom pogledu. Također nije prihvatljivo niti da se naviknemo slušati na e, broj poginulih e, u nesrećama na cestama. Stoga je potrebno e, uvjerljivo i jasno djelovanje i predanost tom cilju. Nekada spomenuli su posebnu osjetljivost pješaka i drugih skupina E, koje su uključene u promet. Kad govorimo o sigurnosti, svakako građani trebaju biti u srcu našeg djelovanja. Također imamo nekoliko kategorija posebno osjetljivih e, sudionika u prometu. Neki od njih su već spomenuti pješaci, ali tu imamo i bicikliste, motoriste koji su posebice izloženi riziku, posebno u urbanim područjima. Također e, trenutno se bavimo i paketom za urbanu mobilnost e, da vidimo kako se u gradu može povećati sigurnost. No problem je, a svi to znamo, ono, ono mjesto gdje se naravno sve sada kategorije susreću zbog naravno i novih načina mobilnosti u gradu i tako dalje, tako da se i rizik povisio, tako da moramo razmišljati unaprijed o politikama koje će sve te sudionike prometa koji se susreću na istom mjestu uzeti u obzir. No, kako govorimo o ovom pitanju, dopustite da spomenem i jednu temu koju su mnogi načeli, a to je pitanje digitalizacije i tehnologije koje mogu pomoći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 Mnogi su spomenuli i razvoj autonomnih e, vozila u budućnosti te umjetnu inteligenciju, no u ovom području također postoji niz izazova jer moramo priznati da je početak e, razvoja ovih vozila i razvoja infrastrukture će morati supostojati sa tradicionalnim načinima prometa. To treba isto zamisliti od samog početka kao jedan novi rizik za sigurnost u prometu. Tako da je to još jedan kut koji treba sagledati. U svakom slučaju, e, ja sam za sigurnost kao sustavni pristup e, koji obuhvaća sve sastavnice e, izazova sigurnosti na cestama. Mnogi su spomenuli obuku za vozačke dozvole, vozačku obuku. E, neki su spomenuli brzinu. E, brzina je svakako jedan od najvažnijih elemenata dajte, evo da vam dadem jednu brojku, imamo jednu procjenu EDSC koja kaže da samo smanjenje od jednog e, kilometra prosječne brzine u Europskoj uniji bi do E, da bi godišnje smanjio za 2000 žrtava. Znači brzina je već faktor i sad već pokušavamo to analizirati i vidjeti načine suradnje sa zemljama članicama kako bismo mogli u tom pogledu djelovati. Također znamo da smo iz 2017. imali deklaraciju iz Valete o sigurnosti na cestama, da, da se ministri transporta obvezali da će razmišljati mogućnost smanjenja E, odnosno većeg ograničenja brzine, pa ćemo vidjeti gdje smo točno tu u svakoj od zemalja članica. Što se tiče personalizirane analize za zemlje članice, ona je napravljena, pa evo, možda još možete pogledati to nakon godišnjeg izvješća e, statističkog koji će biti objavljeno u travnju pa možemo ponovno tada o tome razgovarati. Te također imat ću i sastanak sa odborom TRAN, pa ću vam moći prenijeti što, koje su obveze preuzete u Stokholmu, te koji će se zajedno poduzimati koraci u budućnosti za jačanje sigurnosti na cestama u Europi, te preuzeti vodstvo i za druge kontinente, jer znamo postoje instrumenti i programi i za Aziju i Afriku, kako bismo mogli globalno doprinijeti broju smrti i ozbiljnih ozljeda na cestama. U svakom slučaju, hvala vam i uvijek sam e, vam na raspolaganju za raspravu o ovoj temi i drugim našim zajednički važnim temama u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam povjerenice, hvala na ohrabrujućim riječima. Ovime zatvaram e, raspravu. Zapisnik e, ove sjednice biti će podnesen parlamentu na odobrenje e, na početku sljedeće sjednice, pa ako e, nema prigovora rezolucije će biti nakon sjednice dostavljena osobama navedenima i institucijama navedenima u rezoluciji. Ovime zatvaram današnju sjednicu i želim vam ugodno poslijepodne. Doviđenja.